Colleagues, good morning. We can start our... Dobro jutro, da započnemo sa našim sastankom. Dnevni red možemo smatrati usvojenim. Ako nema primjedaba, nema, hvala. Dakle, predlažemo odmah da prijeđemo na točku broj 3 i da pozdravimo našeg gosta, glavnog tajnika OECD-a, gospodina Angela Goriju. Još jednom vas želim pozdraviti u odboru Ekon i zaželjeti vam dobrodošlicu. Ponosni smo na ovu suradnju sa OECD-om i hvala vam što ste ovdje, što ste nam opet gost. Ovo je naš treći sastanak, ako ne griješim. I cijenimo naše rasprave s vama, naročito u ovom trenutku, cijenimo ovu priliku. Imamo vaše srednjeročno gospodarsko izvješće sa nekim optimističnim naznakama, ali to se također i prognoze u smislu potencijalne financijske stabilnosti i naravno budući da Europska unija nastoji donijeti novi politički miks koji uključuje i monetarno popuštanje, ali i novi miks politika sa investicijskom politikom, strukturnim reformama i također budući da nastojimo imati manje procikličnu fiskalnu politiku, zanima nas čuti vaše mišljenje o tome, smatrate li to prikladnim, što smatrate da treba promijeniti i kako možemo vratiti Europu na put rasta, održivog rasta, ali također i takvog rasta koji će stvoriti nova radna mjesta. Hvala vam lijepa i predajem vam odmah riječ. Hvala. Uvaženi zastupnici, dame i gospodo, doista mi je veliko zadovoljstvo još jednom se obratiti odboru za gospodarska i monetarna pitanja. Posljednji puta sam bio na ovom odboru u studenama 2013 prije otprilike 18 mjeseci i tada smo još bili u razdoblju krize. Prije dva tjedna mi smo izdali svoje izvješće Interim Economic Outlook i čini se da proljeće 2015. godine donosi ohrabrujuće naznake za globalno gospodarstvo, dakle niže cijene nafte i monetarno popuštanje su uvećali potencijale za rast u Europi koja je više u doticaju sa svojim temeljnim vrijednostima. Svaki puta kad spomenem euro, uvijek me prekoravaju i e, kažu ne, euro nije slab, euro je više u skladu sa svojim temeljnim vrijednostima. Dakle, sada sam to rekao na politički korektan način, znači imamo sada konkurentni euro. Znači, nemamo samo niže cijene nafte i niže kamatne stope, nego i konkurentni euro i također imamo i jačanje konkurentnosti što također primjećujemo i što naravno treba iskoristiti. U SAD-u imamo rast koji se temelji na snažnoj domaćoj potražnji, a u Japanu monetarni i fiskalni poticaji daju ubrzanje rasta, ali također preostaju i dugoročni e, izazovi. Odnos BDP-a e, i duga u Japanu iznosi 240%, što donosi određena ograničenja. E, prosjek je manje od 100 u OECD-u, a ako imate 240-250% mm, omjera između duga i BDP-a, kao što je slučaj u Japanu, to je svakako problem. Imamo e, usporavanje u Kini prema takozvanoj novoj normali, a to je oko 7% rasta BDP-a u Kini, što smatramo da jest održivo. Očekuje se da će to biti najbrže rastuće gospodarstvo, novo gospodarstvo u sljedećih nekoliko godina rasti će u, postocima od 7,7, 7,9%, a to će otežati stvari izvoznicima nafte, dobar e, i recimo imamo Brazil gdje se primjećuju naznake recesije, odnosno to bi se moglo ostvariti u bližoj budućnosti. Iako je globalni oporavak još uvijek fragmentiran, ipak situacija u Europi izgleda bolje. Mi smo revidirali rast BDP-a u eurozoni za e, trećinu postotka na 1,4% u 2015. godini i 2% u 2016. godine. To smo učinili 18. ožujka kada smo iznijeli naše prognoze za sljedeće dvije godine. Znači, izgledi su bolji. Smjele mjere Europske središnje banke otvorile su mogućnosti eurozoni da izbjegnu opasnost e, od dugoročne stagnacije stvarnih dohodaka. Također smo razmotrili ono što se događalo u pojedinim zemljama. Irska bilježi najbrži rast. Ujedinjena kraljevina također uspješno se razvija kao i Španjolska i Portugal. E, sa izuzećem Ujedinjene kraljevine e, smatralo se da su druge zemlje u problemima, dakle bile su u programu trojke i naravno njihova tržišta su bilo pod pritiskom, ali sada je ipak tamo situacija bolja zato jer su te zemlje donijele potrebne odluke. Ujedinjena kraljevina nije imala probleme s tržištem nego E, druge vrste problema i oni su također donijeli potrebne odluke i opravili su se. Dakle, svi oni koji su poduzeli reforme su uspješni, no naravno ne smijemo spavati na lovorikama, Europa i dalje se suočava sa važnim izazovima, rast će još neko vrijeme biti usporen, nezaposlenost će se samo postepeno smanjivati sa neprihvatljivo visoke razine koju bilježimo danas. Imamo također i ogromnu nejednakost što se tiče dohodaka i također e, još daljnju nezaposlenost mladih, što ne iznenađuje. Zaostaci krize nizak rast, visoka nezaposlenost, sve veće nejednakosti i sve to dovodi ka eroziji povjerenja u institucije, u vlade, u parlamente. Monetarna politika naravno može stvoriti čvrste temelje za rast i može nam eh, također kupiti još vremena. Gospodin Dragi, gospođa Bernanke i sada gospođa Jelen i također Marvin King i također gospodin Kuroda u Japanu oni nam mogu kupiti još vremena, ali samo vlade mogu poduzeti strukturne mjere i poduzeti strukturne reforme koje će ponovno potaknuti e, rast i ulaganja i vratiti nas na održivi put i također ponovno postaviti na noge europska gospodarstva. Dopustite mi nekoliko ključnih preporuka. Kao prvo treba se preusredotočiti fiskalnu politiku na rast. Zašto to govorim? Do sada smo se bavili uglavnom smanjenjem duga i unatoč napretku u oporavku E, javnih financija, omjeri duga i bdp p-a su još uvijek previsoki zato jer je rast toliko nizak. Ako imate omjer duga i BDP-a, a BDP sporo raste ili je negativan, naravno da se taj omjer uvećava i to u, ide u pogrešnom smjeru. Dakle, prosječni fiskalni deficit u eurozoni je, bio, je iznosio 2,5% BDP-a u 2014. godini. 2009. godine taj prosjek bio 6%. Možemo reći da to jest napredak, ali to također ukazuje na činjenicu da se većina fiskalnih prilagodbi koje su bile potrebne već dogodile i to nastavlja u drugačiji strateški položaj. Dakle, s obzirom na taj napredak moramo se usredotočiti na nazivnik, a to je rast. Iako smo se do sada usredotočavali samo na e, brojnik e, fiskalne metrike. Dakle, e, prikladno je sada poduzeti sporije mjere fiskalne prilagodbe kako bi strukturne politike i monetarna politika Europske središnje banke mogle dati zamah djelatnostima. Dakle, fiskalnu politiku možemo i trebamo prilagoditi kako bi ona podržavala rast i zapošljavanje. Također je treba prilagoditi kako bi ona podržavala ulaganja, investicije. Naravno, investicije su sjeme rasta za sljedeću godinu. Junckerov plan nam može pomoći u ostvarenju toga cilja i naravno razmotrit ćemo Junkerov plan malo kasnije. Dakle, prva preporuka je preusmjeravanje fiskalne politike na rasta, ne samo na konsolidaciju. Zatim, druga preporuka. Treba poboljšati revidirani fiskalni okvir. Što to znači? Mi pozdravljamo napredak u jačanju okvira fiskalnog upravljanja od početka krize, što uključuje također revidirani fiskalni okvir i stvaranje bankovne unije. To ide ruku pod ruku, tu je ostvaren značajan napredak i želim reći da je to jedan od najvažnijih projekata u Europskoj uniji. No, Pretjerano pouzdavanje u um, odgađanje rokova za zadovoljavanje, odnosno postizanje fiskalnih ciljeva, može potkopati naš uspjeh. Treba uh, postojati izuzeće ali iz opravdanih razloga ako izuzeće postane pravilo, a neke su zemlje dobile izuzeća više puta kroz vrijeme, onda potkopavamo i vjerodostojnost tih strogih pravila. Dopustite mi da razmotrim tri načina na koja možemo poboljšati revidirani fiskalni okvir. To bi nam trebalo omogućiti i srednjoročnu fiskalnu održivost, ali i rast. Kao prvo, ravnoteža, e, strukturna ravnoteža proračuna igra ključnu ulogu u revidiranom fiskalnom okviru, ali postoje i analitičke poteškoće sa e, ocjenjivanjem i mjerenjem e, strukturnog položaja. Treba ponovno razmotriti metodologiju i također usvojiti jedan širi pristup u ocjenjivanju položaja strukturnog proračuna. Postoje previše mjerila, previše kriterija i onda je opasnost u tome da ćemo odabrati najmanji zajednički nazivnik e, i odabrati one definicije koje su najmanje e, u skladu sa, našim, e, sa našom situacijom. To je jednostavno u ljudskoj prirodi i to je također olakšano upravo zbog ove složenosti. Nadalje, treba i dalje poticati jačanje nacionalnih fiskalnih okvira, recimo nacionalna fiskalna, nacionalna fiskalna vijeća mogu igrati veću ulogu u davanju jedne neovisne ocjene fiskalne situacije. E, većina zemalja to već ima. U Ujedinjenoj kraljevini to je Office of Budget Responsibility, odnosno ured za proračunsku odgovornost. E, neki e, imaju maksimale duga ili druge mjere 2009. godine mm, Njemci su poduzeli mjere kako bi postigli uravnoteženi u proračun do 2016. godine, a već su to unapredili za godinu dana. Dakle, e, svi to ugrađuju u svoje zakone ili također uspostavljaju takva tijela kako bi odaslali snažne signale. Nadalje, mi kao ECD preporučujemo da se pojednostave pravila e, o fiskalnoj politici u Europskoj uniji jer je to sada sve previše složeno i nerazumljivo građanima i zbog toga građani nisu dobro informirani ili ih se pogrešno informira o određenim odlukama i opcijama. Vlade se trebaju usredotočiti na zdravu fiskalnu politiku, a ne na pokušaj razumijevanja pravila ili možda što bi bilo još gore, iznalaženja različitih fiskalnih trikova kako bi iskoristili rupe u zakonu. Zatim, strukturne reforme, kao što sam prije naglasio, fiskalna i monetarna politika se trebaju dopuniti strukturnim reformama, između ostalog i zato što monetarna politika se pomalo primiče kraju svoje korisnosti praktički svugdje. Naravno, fiskalna politika koja nastoji smanjiti deficit e, nastoji smanjiti dug e, se također primiče kraju. Dakle, možemo štedjeti više. Da, sjećate se, dodali smo 4% BDP-a na omjeru na kolektivan dug i ne želimo da taj omjer i dalje raste zato jer to postaje opasno. Tržišta gube povjerenje u naša gospodarstva. Dakle, to treba popratiti ključnim strukturnim reformama neke zemlje, naročito na periferiji, ja ne volim tu riječ, ali svi znaju što se po time misli, su ostvarile ogroman napredak u posljednjim godinama i sada treba nastaviti provoditi te reforme. Znači, one su donijele potrebne odluke, a sada ih je ključno provesti. Nažalost, manji napredak je zabilježen u nekim drugim zemljama, uključujući tu i velike zemlje kada bi ciljevi bili ambiciozniji, to bi e, dovelo do čvršćih temelja gospodarstva i smanjilo neravnoteže. Naravno, tu se nastoji i učiniti rast inkluzivnim, uključivim na e, način da se nastoji smanjiti segmentaciju tržišta rada, poboljšati kvalifikacije radne snage i također i jačanjem produktivnosti što bi nam omogućilo da podignemo plaće. I samo da napomenem, jučer sam bio u Švedskoj, a tjedan dana prije toga bio sam u Ujedinjenoj Kraljevini, a još tjedan dana prije toga bio sam u Italiji, a još tjedan dana prije toga bio sam u Luksemburgu. Dakle, dosta sam putovao. I sada se pitam što je zajedničko svim tim zemljama. Znači, gotovo ravna crta ili negativ, e, negativna produktivnost. I to predstavlja ogroman izazov, ogroman problem. Trebamo to dobro razmotriti i to je također jedini način na koji ćemo moći podići plaće. OECD usko surađuje sa određenim europskim zemljama, Italijom, Francuskom, Portugalom i u novije vrijeme Grčkom e, u pružanju potpore njihovim programima strukturne reforme. Mi se koristimo tim jezikom. Francuska, e, recimo, strukturne reforme utječu na rast i mogućnosti za budućnost i mi smo izračunali potencijalni učinak na rast svake od tih reformi. To smo učinili u slučaju Italije, Njemačke i niza drugih zemalja. I tu smo razmotrili također i političke opcije za euro i Japan, dakle igranje na kartu rasta, strukturne reforme i to će imati također učinak na eurozonu. Imamo akcijski plan e, za eroziju osnovice i izmješanje dobiti i dakle sve je to sadržano ovdje. Mi želimo spasiti sabo, sve je to tu u elektroničkom obliku i nije otisnuto na papiru. To sam e, ponio nekoliko primjeraka, samo da vam pokažem ovih naših izvješća, ali inače sve je također dostupno u elektroničkom obliku. Što se postiže tim reformama? Evo mogu vam, gospodine predsjedniče, senjor prezidente, dati jedan primjer. Izračunali smo da ako Italija provede ovaj paket reformi, ako ga provede, to je veliko ako, onda će zabilježiti rast od dodatnih 3% BDP-a na kraju petogodišnjeg razdoblja. Dakle, oni mogu reći da će to biti 100% rast, dakle za pet godina to bi bilo 103, ali u deset godina to bi bilo povećanje od dodatnih 6%. Naime, uzajemno jačanje politika omogućilo bi još jači rast. To je jači lijek. Znači Italija može imati veći BDP za 6%, bolji BDP pro capita i e, to isto vrijedi i za niz drugih zemalja, ali ja sam samo htio spomenuti primjer Italije. Na razini Europske unije dovršenje jedinstvenog tržišta bi značajno pridonijelo jačanju srednjeročnog rasta i međutim to još podliže značajnim preprekama i između ostalog iskreno rečeno teško je misliti na Junkerov plan ako ne razmotrimo pri tome ujedno i neka integracijska pitanja prije toga recimo pitanje telekomunikacije, energetike, poduzetništva, mobilnosti radne snage. Znači u svim tim područjima treba nam više pozornosti, treba više pozornosti posvetiti tim područjima. Evo, izneću i najnoviji prijedlog Andresa Ansipa koji je iznio glavne sastavnice jedinstvenog digitalnog tržišta, a to je nešto što će biti predstavljeno u svibnju i to su jako dobre vijesti i to je nešto što vrlo obhrabruje. To je prava inicijativa koja ne samo da će omogućiti jačanje produktivnosti, nego će i otvoriti lakši put Junkerovom planu. Pokazatelji e, OECD-a e, ukazuju na to da se sektor usluga tek malo promijenio. Znači imamo e, podatke iz razdoblja 2006. 2007. do 2013. koji se nisu promijenili, u nekim zemljama su se čak i pogoršali i to pokazuje da Europska direktiva o uslugama još treba mnogo toga učiniti i da je zapravo imala do sada vrlo mali učinak. Zatim, promicanje velikog plana ulaganja. Nedostaje nam e, rast u trgovini. On je tek na 50% mogućnosti i također nam nedostaju ulaganja zašto nas e, onda čudi nedostatak rasta? Tri klipa ovog motora rasta idu tek 50% brzinom i kapacitetom. Zato nam treba taj investicijski plan, plan ulaganja. I upravo Junckerov plan nas može bolje usmjeriti. Nije riječ samo o tih 315 milijardi Naravno, regulatorna strana neće e, donijeti uspjeh e, ako nema napretka na stvaranju jedinstvenog tržišta i e, nećemo prikupiti ta sredstva koja su nam potrebna za to. No, ako riješimo pitanje stvaranja jedinstvenog tržišta, možda to neće biti samo 315 milijardi nego 1000 milijardi, a neće vam trebati niti kapital sa javne strane. Dakle, Mm, treba se usredotočiti na normativnu regulatornu stranu. Znamo da Junckerov plan ima tri stupa, sredstva, programi odnosno projekti na nacionalnoj razini i treći stup su strukturne promjene. Ja bih to, me promijenio redoslijed, ja bih krenuo od strukturnih promjena, a ako to ostvarimo, ako budemo imali dobre projekte, onda će i novac pristići. To je najbolji način. Mislim da je to najbolji pristup cijelom problemu. Ponudili smo suradnju Europskoj komisiji na e, provedbi plana i to u nizu područja, što uključuje naravno i javno-privatna partnerstva gdje imamo veliko iskustvo. I dopustite mi da e, barem ovaj dio završim sa jednim kratkim osvrtom na porez, zato jer e, za nekoliko trenutaka ćemo imati zajednički sastanak o tome i razgovarat ćemo o porezima, imat ćemo tu i odbor e, Ekon, tu će doći i Pascal Salaman koji je naš direktor za poreze, no ja ću samo kratko uvesti ovu tematiku naglasiti da e, radimo u dva pravca i to je doista revolucionarna promjena i nadamo se da će to promijeniti svijet kada je riječ o porezima. To je pitanje poreznih oaza i pojedinaca koji upućuju svoju dobit tamo gdje neće biti oporezovana, ali mi sada prelazimo na automatsku razmjenu informacija. Kasnije ćemo razgovarati o detaljima toga. A drugi korak koji poduzimamo je erozija osnovice i premještanje dobiti i to je također i dio politike Europske središnje banke, a to znači da ona poduzeća koja su našla način e, izbjegavanja plaćanja poreza su našle i izvrstan način kako izbjeći dvostruko oporezivanje, što naravno nitko ne želi, ali mi želimo jednostruko oporezivanje, odnosno želimo da oni jednom plate porezi, to bi bilo poželjno da bude u mjestu gdje je ostvarena djelatnost. O tome ćemo kasnije razgovarati malo više, ali naša poruka vama je sljedeća. Surađujte sa OECD-om, koristite OECD, mi radimo za vas, kao što radimo i zajedno s vama, radimo na e, procjeni učinka vaših programa ulaganja, radimo na projektu Jamstva za mlade na nacionalnoj razini i 21 zemlja članica, 28 su članice OECD-a i još dvije će uskoro postati članice, a to su Latvija i Litva što znači da ćemo imati 23 zemlje članice Europske unije u našem članstvu, što znači da mi ulažemo u Europu i nastali smo upravo iz Maršalovog plana koji je bila vrlo prosvjetljena inicijativa SAD-a za obnovu i oporavak Europe mi nismo takozvani think tank eh, koji se nalazi u Parizu. Ja ne volim taj naziv, mi smo do tank, eh, zato jer se mi bavimo eh, politikama, a ne pišemo dokumente. I među naše 34 članice imamo također, kao što sam spomenuo, 21 zemlju članice Europske unije. Znači, stalno pratimo Europu, to je dio našeg svakodnevnog rada, što znači da se brinemo za zdravlje Europe, poreze Europe, obrazovanje Europi, istraživanje i razvoj Europi, rast u Europi. Dakle, bavimo se svim gospodarskim aspektima, aspektima okoliša, socijalnim aspektima i također aspektom upravljanja. Evo, pozivam vas ponovno da nas iskoristite, da se ugodno osjećate u suradnji s nama jer smo mi ovdje kako bismo podupreli sve vas. Hvala. Evo, odmah ćemo početi koristiti e, tako što ćemo čuti pitanja naših kolega. Prije toga bih vam htio iskreno zahvaliti. Sviđa nam se vaš optimizam, a istovremeno mi se pogotovo činilo zanimljivim dio vašeg izlaganja koji se odnosi na mjerenje učinka strukturnih reformi. Um, pojednostavnjivanje, to je nešto što mi činimo, dakle nastojimo pojednostavniti e, komplicirane vladine postupke vezano uz to. I naravno kad je riječ o Junkerovom planu e, mi također e, želimo dati e, doprinos tržištu kapitala putem ovog strukturnog stupa. Dakle, želimo na neki način djelovati odmah, unaprijed, ali istovremeno želimo osigurati postanje tog strukturnog bloka. Eh, Buher Bals, koordinator EPP-a, je prvi. Hvala lijepa predsjedniče. Eh, gospodine Kurija, raduje me što pokazujete takav eh, stalni interes za Europu i što ste to još jednom potvrdili ovdje. Počet ću još jednom. Gospodine Korija, lijepo je što ste ovdje i drago je nam je što ste stalni interes e, svoje organizacije i vlastiti interes za Europu opet ovdje potvrdili. Govorili ste o Junkerovom planu. Zanima me jer sada ulazimo u završne runde do odluke u, ovdje u parlamentu. Ima li s vašeg stanovišta nekih točaka koje još nisu dovoljne, a kojima se bavi OECD? Koje bi to bile stvari? To bi za nas bilo od velikog zanimanja. Drugo, govorit ćemo kasnije sa direktorom e, Centra za e, poreznu politiku. Govorimo o bijegu u porezne oaze u posljednje vrijeme. I tu imamo još mnogo posla. Zanima me kako tu možemo e, napredovati u automatskoj razmjeni informacija na globalnoj razini. Kako to možemo pojačiti? kako taj sustav e, možemo ojačati i kako e, dalje nastaviti BEPS inicijativu. Hvala lijepa. something Ako čekate da nešto postane savršeno, to se nikad ne dogodi. Kad govorimo o Junkerovom planu, ja bih rekao da treba krenuti s time. I puno ćemo naučiti o tome što treba napraviti putem. Zapamtite da ne radi se zapravo o fondu u koji stavite novac i to tako ide. To je nešto što stvarno ima potencijal da nadiđe određene okvire. Dakle, ako države e, odluče poduzeti strukturne e, reforme koje će omogućiti uspjeh Junkerovog plana, tada će učinak, posljedice, uspjeh nadići okvire Junkerovog plana. Dakle, e, Junkerov plan trebao bi biti katalizator, a ne treba ga gledati samo kao skupinu projekata. 315 milijardi za 28 članica u kontekstu njihova BDP-a. Dakle, taj iznos neće izvući sve zemlje iz scenarija niskog e, rasta. Radi se o potencijalu za primjenu mjera koje će onda to omogućiti. A to osim toga će imati i međugeneracijski učinak i zato ga mi podržavamo. Dakle, nemojte čekati da on postane savršen. Porezi kad je riječ o automatskoj e, razmeni informacija, za sada smo dobili 40 e, milijardi eura prihoda zemalja koje sudjeluju, a to ne bi smo uspjeli bez ove suradnje. Dakle, ovo je dobra vijest. 142 zemlje razmjenjuju informacije na zahtjev i zapravo je ideja da to postane automatska razmjena informacija. To bi bila prava rezolucija, revolucija. Zamislite da 2017. kada će sve e, započeti, netko e, otvori račun u trećoj zemlji. Banka u kojoj je otvorio račun će o tome obavijestiti vlasti te zemlje. Vlasti te zemlje će obavijestiti e, zemlju državljanstva vlasnika računa. A vlasnik računa e, će obavijestiti vlasti o tome, a ako ih nije prethodno obavijestio, onda će ga vlasti pozvati na čaj, da porazgovaraju o tome zašto to nije napravio. Dakle, ali Prvo, vi morate vidjeti da postoji mogućnost, odnosno vjerojatnost da je ta osoba e, primila ili nije primila određene primitke, prihode na koje je ili nije primila, e, platila određene poreze. Dakle, e, to će predstavljati dramatičnu, veliku promjenu. Da vam objasnim što smo napravili. 2008, 2008. godine imali smo 3000, imali smo puno manji broj e, bilateralnih e, ugovora e, o razmjeni podataka, sada ih imamo nekoliko tisuća. Dakle, mi razvijamo različite obrazce, matrice, a sada želimo imati jedan sporazum koji će izmijeniti svih tih 3000 tisuće postojećih sporazuma, dakle da se sve to svede u jedan. Hvala. Pozivam gospodin, molim gospodina Guriju, a isto tako i kolege da se drže ukupnog vremena koje nam je dodijeljeno od pet minuta, dakle i za pitanje i odgovor, inače nećemo imati vremena. Peter Zimon je sljedeći govornik u ime SID-a. Hvala lijepa predsjedniče. Evo opet njemački. E, hvala lijepa glavni tajniče i od nas e, što ste danas s nama i što ovdje s nama raspravljate. I ja pitam, e, moje pitanje ide u istom smjeru, Junkerov plan i porezi. Slažem se s vama. Trebamo iskoristiti šanse Junkerova plana, ocijeniti ih i onda tako raditi da izvučemo ono što je najbolje za Europu. Ali hoćemo li uspjeti da izvučemo ono što je najbolje? Moramo imati e, e, dobra makroekonomska mjerila. Moramo uzeti u obzir regije ovog kontinenta. Kad gledam projekte koji su tako zanimljivi za ulagače da ovdje ulažu, e, onda E, imaju jedan e, euro, dobiju 15 e, eura evropskog novca. Da li ne vidite tu opasnost na ovom mjestu? Kako se to može zaobići? Kako možemo zaobići da sa investicijskim planom Junkera nećemo izjednačiti makroekonomske nejednakosti u Europskoj uniji? E, već ćemo ih e, pojačati. E, upravo one zemlje koje najviše trebaju ulaganja, to su zemlje koje najviše trebaju projekte, to su zemlje koje u tim natječajima neće uspjeti jer se neće moći nositi sa visoko industrializiranim zemljama. Drugo pitanje, porozi i kod e, mjera BEPS-a imamo izvješća zemalja. Oni se ovdje ne objavljuju i teško se mogu ocjenjivati. Što mislite o, ovdje o transparentnosti? E, e, ča, Evropska unija sada traži jedan središnji registar poreza i tu bismo trebali imati javni e, o, registar. Kako stojite s tim? Objavljivanje podataka o porezima. Prije svega danas nemamo izvještaje e, po zemljama. Dakle, hajdemo početi s time i to pod kontrolom vlasti, dakle, a da to ne kontroliraju, da to ne bude javno. Ne radi se o tome da ljude treba sramotiti, da, i to, da to želimo postići, već želimo da plaćaju poreze. Politički gledano čini se da danas možemo prijeći na izvištavanje prema, po zemljama, ali pitanje javnosti tog djelovanja bi E, bilo izloženo riziku da nemamo e, konsenzus po tom pitanju. Dakle, sada možemo prvi puta početi s time, postići da ljudi plaćaju poreze, a nakon toga e, kako proces bude tekao možemo postati transparentniji želimo e, ukupnu transparentnost ali ako budemo imenovali na neki način sramotili ljude možda ćemo izgubiti ovu konkretnu bitku ja se slažem sama imam istu želju volio bih da je to danas moguće ali možda ćemo malo duže morati pričekati na to e, dok ne postignemo neki napredak kad je riječ o investicijskom planu i teritorijalnim razlikama pa slušajte Junkerov plan je investicijski plan, a ne panacea. Neće riješiti sve probleme Europe. Dakle, zamišljen je kao e, stimulans, poticaj rastu, zato što nema dovoljno investicija. Naravno, želim te da budeš što uravnoteženiji. U redu, ali neće riješiti sve vaše probleme. A drugo, e, BDP Europe je 13 trilijuna i govorimo o 315 milijardi eh, tijekom eh, niza godina. Dakle, eh, vi generirate 13 tisuća milijardi godišnje. Dakle, nećete riješiti sve probleme s kojima se suočavate. Radimo puno na teritorijalnim razlikama unutar Europe, tako da jako dobro razumijemo vašu zabrinutost i dalje ćemo nastaviti raditi na tome. Ali nemojte očekivati da će Junckerov plan riješiti sve probleme neće riješiti problem nejednakosti, može pomoći malo u području nezaposlenosti, ali zapravo je poanta u tome da se, e, da dođe do investicija kako će, kako biste potaknuli više rast, ali taj plan ima i svoje ograničenja u tom smislu. Hvala. I naravno to je dodatan razlog da pokušamo e, polučiti uspjeh e, s tim planom, to je da se maksimiziraju e, investicije. Predstavnica ICR-a je sljedeća. Ja ću se usredotočiti na Grčku koja, koja se danas nosi. je έρχονται στο 1,5 εκατομμύριο. Οι μειώσει. Ako nezaposlenost postigne milijun i pol, možete shvatiti koja je situacija. Znači imali smo rezove plaća i raspala se socijalna država i u posljednjih nekoliko godina izgubilo se veći dio izvora prihoda, ali dugovi su u posljednjih e, nekoliko godina postigli 180%, znači trojka je još više osiromašila siromašne i opterećeni su dohoci, naročito u onim najnižim sektorima, dok su se bogati još više e, obogatili. 40% umirovljenika naših sugrađana prima mirovinu koja je ispod granice siromaštva, a 60% ima mirovine koje iznose otprilike stotinjak eura. Mi smo samo gomilali dugove dobili smo sredstva koja međutim nisu uložena, a da su bila uložena onda ne bismo imali tako visoku stopu nezaposlenosti mladih. Više od 200 tisuća mladih je napustilo Grčku. Zašto smo došli do toga? Zato jer je Trojka provodila katastrofalnu politiku divlju reformu, strašne mjere štednje, umjesto da je pristupila strukturnim reformama druge vrste. Trebalo je podržati rast, trebalo je podržati poduzetnike koji mogu biti pokretač rasta ili slobodna zanimanja koja također mogu biti pokretač rasta, a umjesto toga mnoga mala i srednja poduzeća su završila sa svojim djelatnostima. Ja, ta politika trojke se nastavlja i ona guši Grčku. Stalno se govori o financijskim manevrima, međutim ti manevri ne idu u korist Grčke. Trojka se zalaže za strukturne reforme, ali po time podrazumijeva ovo što sam naveo. Dakle, na temelju tih e, podataka, e, predsjednik posjeća da je preostalo samo još nekoliko minuta. Dakle, kao što sam govorio, na temelju svih tih podataka vi kao glavni tajnik OECD-a što predlažete kako bismo se suočili sa humanitarnom katastrofom? Hoće ili nam se oprostiti dio duga? Gospodine Gurija, i vi trebate odlučiti hoćete li biti u strojku ili hoćete li podržati grčke građane. Hvala. Uh, uh sam bio u Ateni kada je premijer bio na toj dužnosti bio tek nekoliko sati i posjetio je e, OECD 12.3. gdje je rekao dakle da i dakle mi smo napravili e, radnu skupinu i s njima radimo na programu reformi. Postoje neke zajedničke stvari na kojima se radi. Radi se o porezima, znači e, prikupljanje, naplata poreza, borba protiv korupcije, promicanje poštenja i transparentnosti, promicanje tržnog natjecanja, radi se o poligarhima, oligarhima, oligarhijama i tako dalje, unapređivanje javne uprave. Dakle, to su nekakve osnovne stvari oko kojih se slažemo. Problem se nije pojavio u zadnjih pet godina, već e, kada je došlo do male greške oko zaokruživanja. E, vlada je rekla da imaju deficit od 5%, a bilo je 15%. Ispustili su tu jedinicu. I doći s 15% na suficit danas je nešto što za što je potrebno puno vremena, a tijekom tog vremena stalno povećavate dug, jer on ne, ne, nestaje samo tako. I zato su stvari postale tako dramatične i politički bolne. Podsjećam vas da se sada događaju dvije stvari. Danas se radi o pregovorima o refinanciranju kratkotrajnih vrijednosnica, a srednjoročno i dugoročno to je nešto na čemu mi radimo, jer želimo poslati poruku da postoji sutra i postoje strukturne reforme koje su potrebne Grčkoj, o tome razgovaramo s Grčkom, on, njih je potrebno provesti kako bi se povratio rast, zapošljavanje i tako dalje. Krivljenje trojke ili bilo koga drugoga, mislim da to nije produktivno u ovoj fazi. Mislim da se trebamo sredotočiti na rješenje i na to kako dalje. Hvala. Marijan Harkin u ime Aldea. Hvala, dobro jutro svima, hvala vam na vremenu. Ja imam e, dva pitanja za vas. Govorili ste o rastu, ali i o nejednakosti. Spomenuli ste Irsku. Prošli tjedan brojke su pokazale da 9% koji rade su ujedno i siromašni. Dakle, svaki deset radnik je zapravo siromašan i to je problem ugovora na određeno vrijeme koji su nesigurni i tako dalje. Dakle, što države članice mogu napraviti, što europske institucije mogu po tom pitanju napraviti? Govorili ste o strukturnim reformama. Postoje li neke takve reforme koje bismo mogli poduzeti kako bi e, riješili ovo vrlo ozbiljno pitanje? Isto tako ste spomenuli BEPS i slažem se s vama u tom smislu. Ali imam neka pitanja za vas o tome na koji način neki sadašnji prijedlozi mogu na neki način pogodovati većim gospodarstvima u odnosu na manje. Na primjer, u malim gospodarstvima vrlo često tvrtke moraju prikupljati kapital izvan svojih granica a e, vrlo često postoji e, je porezne olakšice u zemljama gdje gdje su dakle porezi niži. I isto tako e, imam pitanje koje se odnosi na digitalno gospodarstvo i tu je pitanje sjedišta i čini se da je ovo područje gdje ima puno poteškoća u pogledu definicija pa me zanima kako predlažete da se osigura jednakost između velikih i malih gospodarstava. E, nadam se da, sam vam da, da ćete imati dovoljno vremena da mi odgovorite na ova prilično tri kompleksna pitanja. Hvala gospođo Harkin. Prije svega, Irska je primjer kako provedba e, potrebnih politika dovodi do oporavka. Kažete da postoji niz radnika koji su u nesigurnoj poziciji. Ja se slažem. Jedini problem je to što ne, nedavno smo imali dojam da možemo pomoći ljudima ne samo dakle ljudima koji su nezaposleni ili imaju niske plaće u kontekstu slabog rasta. Dakle, govorili smo o tim problemima, a sada e, Ir, I, Irska bilježi rast. E, ono što je jako bitno, osim rasta, su vještine, kompetencije. To je nešto što je bitno i nužno za zapošljavanje. Strukturno gledajući, što možemo napraviti? Obrazovanje, inovacije, e, konkurencija, reguliranje, e, strukture domaćeg poreza, istraživanje i razvoj, odnos istraživačkih centara i e, privatnih tvrtki, njihova suradnja i zajednički nastup na tržištu. Dakle, to su bitne stvari, uključujući i okoliš reguliranje bankarskog sustava, dakle du, e, e, srednjoročno i dugoročno to su bitne stvari. Kako riješiti problem probleme digitalnog gospodarstva? Pa došli smo zapravo do jednog zanimljivog zaključka, a to je da nije potrebno e, napraviti poseban dogovor u odnosu na digitalno gospodarstvo jer ćemo oslabjeti na taj način, a ostam, osim toga postavlja se pitanje od kud novac i koga je dobio. E, nije potrebno e, napraviti poseban okvir i mislimo da zapravo svaka zemlja treba imati svoj sustav i u tom smislu mi možemo pomoći. Dakle, E, ne smijemo naprosto govoriti da nije moguće e, oporezovati digitalne tvrtke. To nije točno. Postoje puno zajedničkih e, karakteristika. Njihovi novčani tokovi se mogu identificirati. Postoje neke druge stvari koje su kompliciranije, dakle, pit, na primjer, pitanje poslovnog sjedišta, ali se to može riješiti. Kad je riječ o odnosu velikih malih gospodarstvima, e, pravila BEPS-a se primjenjuju jednako na sve. I došli smo do faze gdje smo napravili prvih sedam, a zadnjih osam će biti završeno ove godine e, na sastanku skupine G20 u Turskoj i imat ćemo paket koji mora biti dosljedan. Dakle, prvih sedam će biti treba, će e, trebati revidirati kako bi se i sa zadnjih e, osam, ali ponavljam, ovo je ambicija. Dakle, To je nešto o čemu nismo mogli niti razmišljati prije nekoliko godina, a sada je to moguće. Ali potreba nam je novac i drugo, politički vlade više ne mogu samo oporezivati e, srednju klasu i mala i srednja poduzeća, dok ovi veliki igrači na neki način e, e, ne podmiruju svoje obveze i ja sam doista optimističan e, u vezi te mogućnosti. Hvala. Miguel Gegas iz Guaja. Govorili ste o dobrim e, mogućnostima, perspektivama za rast. E, cijene nafte su vrlo niske u odnosu na euro, ali nema rasta. E, deset godina će, imamo iste prognoze. Ali ali stalno imamo rast ispod 2%. Govorili ste o inovacijama, o istraživanju, o kompetencijama. E, to je sve poznato. Već desetljećima se e, te formule primjenjuju. Sve nam je to već poznato. Govorimo o fleksibilizaciji e, vezanoj uz tržište rada. I to nam je poznato. Već desetljećima se međutim e, događa, događaju porezne prijevare, utaje poreza i već dese, e, desetljeće nemamo rasta ni nema ni povjerenja i to zato što nema potrošnje, a potrošnje nema zato što nema prihoda. Kupovna moć je slaba zato što je došlo do smanjenja plaća kako bismo postali e, konkurentniji na vanjskom planu, međunarodnom planu. Dakle, imamo model rasta koji se temelji na eksploataciji. E, BDP se računa kako? Putem e, uvršavajući e, privatnu potrošnju, javnu potrošnju i tako dalje. Neke zemlje izvoze, a druge uvoze. I zapravo se smanjuje broj zemalja koje uvoze, pa me pa se postavlja pitanje imate li vi neku širu viziju svijeta i možete li nam reći što mislite e, o izvozno orijentiranom gospodarstvu? I postoje neke zemlje koje nastoje braniti vlastitu proizvodnju. A kad je riječ o porezima, znamo da postoji problem sukoba interesa. postoje dužnosnici u tvrtkama i u organizacijama koje su u sukobu interesa. Napravljen je velik napredak i pitanje koje se odnose, odnosi na strukturne promjene. Istina je da se o tome govori već desetljećima, ali treba prijeći s riječi na djelo. Ali sada imamo mogućnosti, šansu, imamo stabilniji bankarski sustav, imamo proračunski sustav koji je stabilniji i samim time možemo provesti u djelo te politike. Zemlje koje su provele dobre kvalitetne mjere su postigle i dobre rezultate. Oni one zemlje koje to nisu napravile su u slabom, u slabijem položaju. I to potvrđuje da kvalitetne mjere kada se primjene funkcioniraju. Kad je riječ o sukobu interesa, OECD se je zapravo pre borbi Dakle, ne može se zapravo raditi samostalno na tome. Dakle, imamo puno bilateralnih sporazuma o razmjeni poreznih informacija i zapravo to je bilo do 2008. godine nakon 12 godina rada uz podršku skupine G20 dobili smo 5000 e, takvih sporazuma. Dakle, postoje dva elementa. Tehnički aspekt, stručnjaci i politička podrška. Dakle, te dvije stvari zajedno funkcioniraju. Ako imamo samo stručnjake ili samo političku volju, to nije dovoljno samo za sebe. Hvala. Hvala, Filip Je, gospodine Gorija, ne slažem se s vama kad se govori o izvještavanju zemlja po zemlja. Ne radi se o pojedincima, već o poduzećima ne može, nema sramotna poduzeća ako poduzeće ne želi otkriti informacije. E, e, savršene informacije su osnova za slobodno tržište. javno objavljivanje e, zemlja po zemlja mora postojati. Trebamo strukturne reforme i to ste rekli. Ja bih se usredotočio na strukturne reforme za banke OECD među mnogim drugim predmetima na kojima radite e, je jako glasan o bankarskom sustavu da treba odvojiti e, investicijske banke od banaka za građanstvo e, o tome govorimo i u ovom parlamentu ali nećemo doći do nekog uspjeha u tome u Financial Times sam pročitao jučer da ni za dioničare nije dobro da sve bude pod istim krovom. Što mislite uh, o utjecaju uh, reformi na zdravlje gospodarstva? Mm, e, e, banke koje imaju uh, depozite moraju podupirati e, realnu ekonomiju, onda bi ekonomsko stanje bilo bolje. E, što mislite o tome? Ja e, se slažem o, ovome, e, o strukturnim i reforma. Dodd Frank Walker, Vickers, Likanen, svi se slažu da trebamo odvojiti komercijalne aktivnosti banaka i investicijske aktivnosti banaka vi e, skupljate e, e, jeftine kratkoročne depozite građana a i ulažete ih u vrlo sigurna ulaganja jer želite vratiti taj novac a ovdje idete na tržište s velikim novcem milijune milijarde investirate u visoko rizične pothvate. Ako gubite, e, ulagači gube. E, banka ima e, kapital i 20 puta veći rizik. Ako oni, one bankrotiraju, onda ćemo svi bankrotirati, a porezni obveznici će to onda morati platiti, a to treba izbjeći E, potpuno se slažem s vama o ovom odvajanju. E, treba to biti transparentno. Moramo imati e, jasno odvajanje bilanci. Drugo, izvještavanje zemlja po zemlja. Upravo sam vam rekao, potpuno se slažem s vama. Potpuno. Jedini problem tu, i zapamtite, to nije OECD, nije to OECD. Zemlje odlučuju kako će daleko ići. E, mi kažemo naša identifikacija situacije u izvještavanju zemlja po zemlji jeste da su zemlje spremne to provoditi dok, sve dok nema javnog imenovanja i sramoćena sramoćenja i poduzeća će biti spremna da u to uđu ako ih se ne imenuje. E, pitanje je hoćemo li od nula ići do sto ili idemo samo do 50-60%. E, radi se u konačnici o novcu, to želimo, a ne imenovanje i sramoćenje Vlasti tu mogu djelovati. Oni mogu e, ljude poslati u zatvor ali to ne trebaju e, objaviti. Ja to ne branim, ali mislim da ne možemo danas e, ići u javno izvještavanje e, zemlja po zemlje. Moramo ići postepeno. volim ono što ste napravili s bankama, ali banke su mogu biti opasno za društvo. Treba početi s bankama. Evo, to je tako. Hvala lijepa. Gerov Anemans. E, gospodine Gurija, e, jako poštujem ono što radi OECD, sve je jasno. Ali danas sam malo iznenađen e, po ovom e, neopravdanom e, optimizmu kad e, slušam što kažete o Grčkoj mi znamo svi da je Goldman Sachs već objavio grčke dugove i kada čujem što kažete o nekim drugim stvarima, čudi me. Imam dva konkretna pitanja. Prvo, poznati ste po tome što zagovarate inflaciju. inflacija vam ne zadaje puno briga, kažete. I ne trebamo se bojati e, inflacije po vama, to ste rekli. E, nije li to opis novčane e, politike OECD-a danas? ako e, e, reforme e, u nekim zemljama Južne Europe se zato pomiču i ne provode. Drugo, već dulje vremena na savjet OECD-a za računanje BDP-a tu po vašim e, mjerilima nije li i to problem za reformama, za reforme? E, možda da nam date prašak za spavanje. Ja ću izbjeći zadnju provokaciju moramo biti zahvalni e, središnjim bankama gospodin Markani, gospodin King, King gospodin Kuroda sada e, govorim o gospodinu Dragiju i njegovim prečasnicima oni su nam omogućili da izbjegnemo da gospodarstvo i dalje tone i e, da još više propadne pa bismo imali još ozbiljniju krizu. Ali kao što sam već rekao, oni to omogućavaju niskim kamatama na određeno vrijeme kako bi ulagači investirali, a ne štedjeli novac. Mm, e, imamo i negativne kamatne stope u Europskoj središnjoj banki. E, e, želi se poticati e, pozajmljivanje novca, kredite i ulaganje. Ali još jednom, obrazovanje, inovacije, regulativa, više konkurencije, porezno utjerivanje, E, okoliš. Tko to radi? To ne rade središnje banke, to rade vlade. E, politika zapošljavanja, aktiviranja, to je na vladama, a ne na središnjim bankama. Mi, Amerikanci su prvi počeli rješavati e, krizu, a onda su slijedili Britanci E, onda se to, je to došlo u Europu. Ona je kaznila, kasnila dvije, tri godine, naročito u monetarnoj politici. U SAD-u e, se, situacija se već će se normalizirati u sljedećih nekoliko mjeseci. E, osim zahvale središnjim bankama, kažem, vlade sredite se E, odite na strukturne reforme e, i e, socijalne reforme jer tu imamo mnogo žrtava zeleno gospodarstvo tu trebamo promjene ali se to se može dogoditi samo ako djeluju vlade Europska unija okuplja 28 vlada u Europi i ali strukturne reforme se moraju e, poticati u samim državama članicama. Hvala lijepa. E, sada ćemo grupirati e, pitanja i onda će svaki govornik imati za pitanje minutu i pol. Pablo Zalba, a onda Kudba je. Hvala lijepa. Glavni tajniče Rekli ste da Europska središnja banka nam daje e, vrijeme. E, ja sam bio u Madredu sa ministrem vanjskih poslova Španjolske e, i vidjeli smo što je učinila Njemačka u posljednjih nekoliko godina u proizvodnosti E, e, kako možemo e, ostvariti takve promjene u cijeloj Europi? G20, kako oni doprinose makrostabilnosti? Hvala. Hvala. Evropske vlade sada imaju program od tri stupa E, SAD također e, tu sudjeluje. E, tu imamo jednu svjetsku viziju gospodarstva. Kako možemo oporezovati kapital? Kako to može funkcionirati u zemljama? Nisam siguran u učinkovitosti. Projekt BEPS 2014. do 2018. koje su e, prepreke za zemlje koje još nisu provele mjere beps e, protiv BEPS-a. E, vi kažete da će se svijet promijeniti zbog automatske razmjene informacija. Slažem se. Pitanje je kako ćemo osigurati da su informacije točne jer imamo situacija gdje te informacije nisu točne. Ko će to analizirati? Koje su preporuke zemljama? jedan od projekta porezni inspektori bez granica tu ćemo imati jedan izvještaj o poreznoj utaji u zemljama u razvoju Španjolska 2014. je proizvela 400 e, e, tisuća i nešto e, novih radnih mjesta a prograzna za sljedeći period je 700 do 850 tisuća novih radnih mjesta. Dakle, to je pozitivno. Pred pet godina je Španjolska morala e, rasti 3% da bi stvorila jedno radno mjesto, a sada e, Španjolska raste 1% i već stvara radna mjesta. E, koja je razlika između ove dvije Španjolske? Imamo reforme tržišta rada, naročito posljedne tri godine i sada vidimo plodove te reforme jer takove reforme traju. Mm, mm, e, e, Renzi e, pokazuje veliku i hrabru inicijativu u Italiji u provođenju reformi u Italiji. Španjolskoj je trebalo dvije do tri godine da vidi rezultate reformi ali promjena je drastična. G20 to je legitimno imamo 80% e, BDP-a, e, tu e, zemlje razgovaraju o problemima. Španjolska je članica G20. Znamo da G20 ne donosi odluke, oni raspravljaju o stvarima a onda ljudi odlaze kućama i e, e, svi rade onda na nacionalnom planu. E, porezi. E, relativno je to lako. Tendencija je danas da se stope e, u, smanje na kapital i na rad i da, a da se poveća stope na potrošnju e, na nekretnine i povećati na stope na e, zeleno gospodarstvo. Da, da se to je e, opća tendencija. Svaki ide svojom vlastitom brzinom. Tko nastoji preprečiti E, e, napredak e, automatske razmjene informacija. Još nismo počeli, ali već imamo od toga koristi. Porezni obveznici vjeruju da ako on čeka godinu ili dvije, moći, završit će u zatvoru pa danas mogu voditi dijalog sa vlastima i to radi. Mankos Minfin e, e, e, i istina, banke igraju svoju ulogu. Danas imamo milijarde kazni da se, to ne, radi, da se ne rade kršenja zakona to e, banke imaju obavezu prema građanima. Ako e, da, da se daju krive informacije, to neće biti ni učinkovito, ni politički oportuno. E, porezni inspektori bez granica. Imamo jednu vrstu imamo razne kapacitete. Mnoge zemlje u razvoju nemaju stručnjake, nemaju kapacitete da bi iskoristile eh, ovu, ovo područne BEPS-a. E, ako imaju multinacionalna poduzeća u svojoj zemlji, eh, mi im trebamo pomoći kako bi se uključili u ovu inicijativu. Ludek Niedermayer ima riječ. Hvala lijepa. Drago nam je da ste ovdje. Prvo pitanje stanje u gospodarstvu, naročito u Europskoj uniji. Makroekonomski okvir je dobar. Imamo dobru, dobru fiskalnu politiku. E, to će potaći oporavak, ali moramo imati strukturne reforme kako bi potakli rast Drugo, fiskalni propisi. Zbog vjerodostojnosti eurozone moramo e, slijediti sadašnja pravila, a onda unositi e, promjene u budućnosti. Ako to ne činimo, to će oštetiti našu vjerodostojnost i fiskalnu konsolidaciju E, drago mi je što govorimo o oporezivanju e, e, velikih poduzeća. OECD najbolje poznaje ovu situaciju na tom području. Počeli smo sa razmjenom informacija u fiskalnoj politici. To je tek vrh ledenjaka tu e, neplaćanje poreza ima strašne posljedice za stvarnu ekonomiju e, što možemo napraviti da oporezivanje bude pravičnije a da pritome ne e, trpi gospodarstvo hvala lijepa gospodine glavni tajniče kako možemo spriječiti e, multinacionalne kompanije da ne plaćaju poreze one idu u porezne oaze mm, e, imamo e, financijske usluge koje su postali vodeći sektori gospodarstva u ovom parlamentu kao što ste primijetili naglasak je na suzbijanju utaje poreza i agresivne porezne politike imamo da bismo e, unilaterne mjere ne mogu biti efikasne ako nemamo e, mjere na globalnoj razini imamo e, kriterije za financijske usluge možete li pojasniti E, situaciju e, s vašeg gledišta e, što se tiče transparentnog regulatornog globalnog sustava koji će biti u interesu zemalja koje pružaju financijske usluge i one koje se bore protiv utaje poreza koji se koraci mogu tu poduzeti kako bismo sinhronizirali stvari Imamo Danutu Hubner i treće pitanje. Hvala predsjedniče, e, drago mi je što ste ovdje. E, ovo e, rast ulaganja koje ste spomenuli da li to znači da će se doći do vrlo labavih monetarnih politika što e, dovodi do e, vrlo čudne e, raspodjele sredstava. Što mislite o TTIP-u? Da li je to potencijal za rast Europe? Da, tu prepoznajem potencijal za rast i to su dva najveća trgovinska i gospodarska bloka. Mi ne možemo imati krug iz Dohe koji bi obuhvatio cijeli svijet, ali možemo učiniti ono drugo što je najbolje. Dakle, trebamo imati sve moguće dijelove sagalice koju kasnije možemo posložiti i to nam je potrebno jer inače ćemo biti paralizirani. To je izvrsna inicijativa koju snažno podržavamo. Likvidnost e, znači da imamo niske kamatne stope, a one vode ka rastu i oporavku. Ako vas to brine, to znači da želite imati visoke kamatne stope, onda nećete imati kredite, nećete imati potrošnju i tako dalje. Sada je trenutak za likvidnost i treba imati oslobođena sredstva, trebamo imati niske kamatne stope i dobro je da gospodin Dragi otkupljuje dugove i to će zadržati kamatne stope na niskim razinama u budućnosti. To je ono što Europi treba u ovom trenutku i to je SAD-u trebalo prije tri godine i Japanu prije dvije godine a Europi to treba sada. Ja ne provodim besane noći zbog e, inflacije, nego više zbog deflacije, a Dragijeve mjere će možda pomoći u odgađanju trenutka deflacije. Gospodin Niedermayer, ne, strukturne reforme su mjere koje treba provesti jer nemamo više drugih mjera. Obično kada postoji problem e, kažemo pa snizimo kamatne stope. One su gotovo ispod nule sada. U nekim slučajevima i jesu u negativno, na negativnoj strani. I to znači da nemamo mnogo preostalog prostora. Zato treba više trošiti i trošimo više od 40% BDP-a i sada smo u dugovima, to treba smanjiti, to ne želimo više, tako barem kažemo, što imamo zatim što nam je potrebno strukturne reforme su nam potrebne, a zato e, treba vremena, ali to je jedini put kojim valja krenuti. Treba se pridržavati važećih e, zakona, a onda ih nastojati promijeniti. To zvuči logično, zvuči utemeljeno, logično, no Problem s time je to što u nekim slučajevima postoje bolji načini, bolja rješenja i okolnosti se mijenjaju. Uglavnom su pravila poštivana, mi također potičemo na poštivanje pravila i kažemo da se treba držati pravila o fiskalnom deficitu, osim u nekim izuzetnim slučajevima kada je dopuštena određena fleksibilnost no, ja bih također rekao da ako se pravila ne mijenjaju, kada se mijenjaju okolnosti, onda se, ćemo se naći u ludnici. Kada je riječ o poreznim propisima, ja tu želim zapljeskati komisiji, parlamentu, europskim institucijama, gospodinu Junkeru, gospodinu Moskoviću, gospodinu Dobrovskisku, zato jer su oni ugradili u porezne propise automatsku razmjenu informacija i to je ogroman korak ka većoj transparentnosti. Ako vas zanima, to se obraća u španjolskom kolegi, to je bilo najavljeno na sastanku skupine G20 u Brisbaneu i drago mi je što su europske vlasti djelovale tako brzo nakon najave u Brisbaneu i ja sam čestitao gospodinu Junckeru u Brisbaneu i to ponavljam sada pred svima vama. Mislim da je ovo značajan korak, dalji napreci su potrebni, ali ovo je prvi važan korak. BEPS financijske usluge multinacionalnih kompanija. Pa ne postoji sukob između onih zemalja koje žele prekupiti više poreza i onih zemalja koje žele bolje urediti bankovski sustav zato jer u većini slučajeva to je jedno te isto i zapravo u suštini nije riječ o bankama nego o svim poduzećima ovdje tvrdim da nismo otkrili neka proturječja ili da će neke zemlje biti time pogođene. Možda će biti pogođena time određena skupina zemalja, a to su one zemlje koje si žele zadržati povlasticu da postupaju drugačije kako bi privukle ulaganja, ali to više neće biti moguće. Primijenit će se neka temeljna pravila, što će značiti da će se dobit oporezivati tamo gdje je nastala. To je zlatno pravilo. Naravno, postojaće određena izuzeća za pravo intelektualnog vlasništva i tako dalje, ali ovo je temeljno načelo u donošenju propisa i to će se primjenjivati posuda. zato jer imate i najmanje zemlje na svijetu gdje imamo registriran najveći broj poduzeća kada bi toliki broj poduzeća doista postojao u nekim od tih zemalja, onda, će, onda bi te zemlje potunule pod teretom svih tih strojeva. Ali zapravo tamo imate neke pravne zastupnike, pravnike koji imaju tablu na vratima, a te table mogu biti nekoliko stotina. Dakle, izmještanje dobiti je stvarna činjenica koja ugrožava naša gospodarstva i zbog toga se borimo protiv toga. No, ovaj projekt neće ugroziti one zemlje koje su financijska središta. One će imati koristi od toga. Otvaramo posljednji krug pitanja. Gospodin Zani. Hvala. U ovoj fazi rasprave htio bih spomenuti dva aspekta naših sadašnjih razmatranja i procesa donošenja odluka. Vi, gospodine glavni tajniče, a i drugi, ste se zalagali za stalne strukturne reforme i daljnje napredovanje u tom pravcu. U ovoj fazi bih htio upozoriti sve da s obzirom na podatke o stanju društva u Europi, da bismo trebali posvetiti veću pozornost socijalnim posljedicama takvih strukturnih reformi. Recimo, govorimo o socijalnom dumpingu, ali s druge strane, čini se da neke europske vlade organiziraju socijalni dumping. Također e, pozdravljam akcijski plan BEPS OECD-a. Vi ste tu bili jedni od prvih koji su poduzeli te mjere, no bojim se da će mnogi od nas, uključujući Europsku uniju, kasniti sa rješavanjem tog problema. Slažem se s vama da ne smije biti oaza, ali osim prikupljanja poreza, mislim da je najvažnija sada porezna pravednost i to je nešto na što treba staviti veći naglasak. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa, gospodin Gorgios Kricos. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Gospodine Gorija, mislim e, da ste vi iznijeli vrlo zanimljivu analizu, a budući da ste dobar ekonomski analitičar, vi razmišljate u makroekonomskim okvirima, a mi kao političari razmišljamo kratkoročno, odnosno vi ste objasnili što će se dogoditi za 5 do 10 godina u Italiji i iznijeli ste sličnu analizu za moju zemlju. No, mi se u Grčkoj nosimo sa doista teškom krizom. E, Vlada je u posljednjih 4-5 e, godina se promijenila više puta, svakih 18 mjeseci imamo promjenu na vlasti. I što će se dogoditi za 5 do 10 godina? To je više filozofsko nego političko pitanje, zato jer vlade nemaju toliko vremena na raspolaganju. Moje pitanje je zato sljedeće. Ne bismo li možda trebali uvesti strukturne promjene koje će omogućiti prikupljanje političkih bodova što bi stabiliziralo vlade, a na taj način bi se nadvladalo i suzdržanost u pogledu strukturnih reformi koje će eh, djelovati nakon 5 do 10 godina. Sljedeći govornik, e, hvala. E, kao prvo, kvantitativno popuštanje. Zapravo, većina financijskih kriza je nastala iz e, činjenice da je bilo mnogo novca u opticaju, a ako sagledamo situaciju za pet godina, E, što mislite o tome, o količini novca koja je sada u opticaju? I ako sagledamo strukturne reforme i povijesti iz tih, e, zapravo su najveće poteškoće u financijskoj krizi prouzročene mm, laganjima trgovačkih banaka u nekretnine gdje su postojali stvarni rizici i naročito u trenutku povećanja vrijednosti imovine što sada prepoznajemo. Ne bi li bilo bolje možda rješavati rizike, a e, ne ugrožavati neke strukture koje su ipak tijekom krize bile stabilnije od drugih. Hvala. Nije količina novca u opticaju uzrokovala krizu, nego nedovoljna regulativa niže kamatne stope su poželjne. Bolje je imati niske kamatne stope nego visoke kamatne stope, no ako imamo umjetno niske kamatne stope, onda to stvara i pogrešno ponašanje među e, investitorama i e, subjektima na tržištu. No, sam e, po sebi likvidnost nije problem. Da, ulaganje u tržište nekretnina je doista stvorilo taj problem i trebamo se usredotočiti na to. Gospodine Kricus, kratkoročna i dugoročna ekonomska analiza. Mi stalno pratimo kratkoročnu situaciju, ali od sad se, e, se od nas traži da pomognemo Grčkoj rješavanju srednjeročnih i dugoročnih strukturnih problema. Zato jer svi trebaju imati budućnost. E, mi pregovaramo sa trojkom ili kako god se već oni sada zvali i znamo koji su problemi. Vi kažete da se stalno mijenja vlast. Evo sad imate novu vlast koja je demokratski izabrana, koja je legitimna, vi ste članica OECD-a i vlast je zatražila od nas pomoć i mi smo rekli naravno spremni smo to učiniti i recite gdje vam treba pomoć. I to ono, je ono što činimo sada. No, e, ne smijemo izgubiti iz vida i cjelokupnu sliku, cjelokupnu situaciju i budućnost. To je jednostavno stvarno stanje stvari. Gospodine Canki, e, strukturne promjene dovode do socijalnih e, problema. Ja bih e, tu uvjetovano rekao da, ali zapravo postoje i neke kompenzacije iz takve situacije. E, znate da, <laughs> recimo onaj vic kauboju koji je e, sjeo na e, kaktus gole stražnice i pitali su ga zašto, on je rekao pa tada se to činilo dobro, dobrom idejom, evo isto to vrijedi za određene mjere koje su se u određenom trenutku učinile dobrim rješenjem, ali to je dovelo do socijalnih posljedica. Naravno da imate pravo, trebamo se usredotočiti na to, no nitko ne smatra socijalni dumping politikom treba vidjeti kako izbjeći povećanje nejednakosti zato jer su to nehotične posljedice takvih politika. Trebamo biti dvostruko oprezni zato jer sada imamo manje prostora za manevar u socijalnoj politici. I naravno, potvrđujem da nam je potrebna porezna pravednost, ali e, porezi su instrument gospodarske politike, socijalne politike, politike okoliša. Porezi se mogu koristiti u niz svrha i to se i čini, ali postoje i bolji načini. Mi svi želimo da e, uvidimo koje su alternative, ali na kraju krajeva e, suverene zemlje će donijeti i odgovarajuće odluke. Hvala gospodine Gurija na ovoj vrlo zanimljivoj razmjeni mišljenja. Nakon našeg glasovanja ponovno ćemo razgovarati sa e, OECD-om Možete se kratko odmoriti ako želite ili možete prisustvovati glasovanju, a sada možemo prijeći na glasovanje o o referentnim mjerilima. So, I open the vote for the check. The vote is open. Da provjerimo radili si uređaj, otvoram glasovanje.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 Sorry, there were some last... Ispričavam se. Imamo neke izmjene u posljednjem trenutku. Evo sada smo spremni i možemo krenuti. Samo da provjerimo je li sve u redu. Ok. Kompromis A. U redu, kompromis A. Evo, samo trenutak prije nego što počnemo, htio bih vas izvijestiti da E, su se dogovorila četvrorica zastupnika da će e, glasovati protiv većine amandmana. E, imamo neke amandmane za koje ćemo glasovati, gospodina Sena, njega volimo, ali evo, htio sam reći unaprijed da kada dođemo do usmenih amandmana mi ćemo biti protiv, nema vremena ispitati usmene amandmane kada ih se dostavi u ponoć. To je jednostavno neprihvatljivo i zato ćemo glasati protiv. Ja ne radim 24 sata dnevno, radim 18 sati dnevno, ali neću, ne želim raditi 24 sata dnevno. Hvala vam eh, na toj obavijesti i naravno Primitivne primjedbe nisu predviđene poslovnikom, tako da ćete morati izraziti svoje protivljene u svakom pojedinačnom slučaju i ako imate broj glasova koji su potrebni prema poslovniku, onda usmeni amandman neće biti stavljen na glasovanje. Ne znam, želi li izvjestiteljica reći nešto o tome? Kora? Možemo li krenuti? U redu. Kompromis A. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvojeno. Kompromis B u četiri dijela. Prva dva dijela su glasovanje po dijelovima, onda usmeni amandman. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvojeno. Ispričavam se. Provjerit ćemo drugi dio. Otvoram glasovanje. vam glasovanje. Da, usvojeno. Usmeni amandman. Treći dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvojeno. Četvrti dio s usmenim amandmanom tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da je odbačeno, ali provjerit ćemo. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Is rejected. Odbija se. Oh, yes. If not also vote on... Okay. Part 4 as such. Četvrti dio kakav jest, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis C. Prvi usmeni amandman, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Drugi dio usmeni amandman, tko je za, Dobro, koliko vas se protivi ovom amandmanu? Ne, ne, ovo je onaj koji nam se sviđa. Usmeni amandman 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 3 in favor... Usmeni amandman 3 tko je za? Protiv? Provjerit ćemo. Oh. Ah, so, so was adopted, but okay. Yeah, yeah, but no problem. It's close. Zatvoram glasovanje. Usvojeno. Okay, compromise D. Kompromis D. Okay, compromise D in favor. Ko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis E. Ko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis F. Tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis G tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis H, prvi dio. Tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio sa usmenim amandmanom. Tko je za? Možete li ustati da provjerimo imamo li četiri zastupnika? Da. U redu. Znači, nećemo glasovati o usmenom amandmanu. Znači, glasujemo o drugom dijelu bez usmenog amandmana. Tko je za? The rapporteur wants to give an indication. Želi li izvjestiteljica nešto reći? To je izvorni kompromis bez usmenog amandmana. Tko je za? Protiv? Provjera. Otvoram glasovanje. Is original paragraph 3 without... Ponavljam, e, stavak treću izvornom obliku bez usmenog amandmana. Tko je, e, o tome glasujemo. Otvoram glasovanje. U redu je, dakle usvojeno je. Problem that with SND before now with APP. Da, e, čini se da se pučanima to sviđa možete promijeniti svoj glas. Još uvijek je glasovanje otvoreno. Dobro, ponovit ćemo. Zatvoram glasovanje, krenemo opet. Drugi dio bez usmenog amandmana. Znači onako kao što je u izvornom obliku. Otvaram glasovanje. Usvojen sa velikom većinom. E, nećemo zatvoriti još glasovanje, dajmo vremena svima da glasuju, ako je e, jasna većina, zatvaram glasovanje. Da, velika većina. Treći dio sa usmenim amandmanom, tko je za? Molim, morate ustati. ako samo dignete ruku, onda nisam siguran protivite li se ovom amandmanu ili ne. Ne, ima vas samo dvoje. U redu, dobro. Sljedeći put više sreće. Treći dio. Ko je za, ko je protiv, usvojeno. Prelazimo na kompromis I. Tko je za, protiv, Suzdržani? usvojenom Kompromis BG. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Kompromis J. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Kompromis K. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Kompromis L. Tko je za? Protiv? Suzdržani? usvojeno. Kompromis M. Tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis N. Tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis O. Tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis P. Tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis Q. Tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis R, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis S, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis T, prvi dio sa usmenim amandmanom 1, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Glasujemo sada drugi dio sa usmenim amandmanom 2. Tko je za? Imamo sada protivljenje usmenom amandmanu 2. Znači, to je bio dodatak. Dakle, još uvijek moramo glasovati... ne, ovako je u redu. Znači, prelazimo na kompromis U. Imamo četiri usmena amandmana. Ovo je prvi usmeni amandman na e, kompromis U. Tko je za? Sorry. they told me that the two because of what... Kažu mi da se ova dva usmena amandmana ne razmatraju zbog e, ishoda glasovanja prije. Zato prelazimo sada na usmeni amandman 3 na kompromis U. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Idemo na usmeni amandman 4. Moram ga pročitati. To je novi stavak 2j koji je uložen kao usmeni amandman 4 na kompromis U u kojem stoji zemlje članice u izuzetnim okolnostima mogu nametnuti dodatne zahtjeve na svakog upravitelja mjerila e, kada je riječ o pitanjima koja su obuhvaćena ovim člankom. Dakle, to je novi usmeni amandman. koji je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Sada prelazimo na kompromis V. koji je za? protiv, suzdržani, usvojenom. Kompromis duplove. tko je za, protiv, suzdržani, usvojenom, Kompromis X, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis Y, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis Z, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 511 i ITRE 35 koji je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis AA sa prvim usmenim amandmanom zelenih koji je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Onda ćemo glasovati o kompromisu bez usmenog amandmana. Kompromis A. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Kompromis AB. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Kompromis BF. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Kompromis AC. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis AD s usmenim amandmanom Honasa Fernandesa. Glasujemo o usmenom amandmanu. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. E, glasujemo o samom kompromisu. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis AE. E, glasovanje po dijelovima. Prvi dio cijeli članak bez stavka 2 s usmenim amandmanom. Zapravo glasujemo usmenom amandmanu. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Sad glasujemo o prvom dijelu bez usmenog amandmana. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi dio Prvo s usmenim amandmanom Filipa Lamberca, znači u usmenom amandmanu glasujemo drugi dio, kompromis A, e, tko je za, protiv, mislim da se odbija, ali e, provjerit ćemo otvoran glasovanje. Zatvaram glasovanjem. Usvaja se. Onda ne moramo glasovati ponovno. Idemo na kompromis AF. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis AG s usmenim amandmanom. Znači glasujemo prvo o usmenom amandmanu koje je za, protiv. Bolje da provjerimo. Otvaram glasovanje. Možete nas podsjetiti o kojem se kompromisu radi? Da, glasujemo za usmeni amandman Honasa Fernandesa koji se odnosi na kompromisni prijedlog AG. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Sada glasujemo o samom kompromisnom prijedlogu bez usmenog amandmana. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Prelazimo na kompromisni prijedlog AH. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. E, kompromis AI. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis AJ, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. K tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. AL, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. AM, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 624, tko je za, protiv, provjera. 624. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis AN tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. BJ tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. A O tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. A P tko je za, protiv, suzdržani, odbija, usvaja se. A Q tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. A R usmeni amandman, o njemu glasujemo prvo. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Pa idemo na kompromisni prijedlog AS tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. E, A te tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. A U tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. A V za, protiv, suzdržani, usvaja se. A duplo V tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 710 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis A, Y, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis B, A, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 241, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis B, C, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis B, D, tko je za, protiv, suzdržani, Usvaja se kompromisni prijedlog BE. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se kompromis BH. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se amandman 2. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 3. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 4 E, znači kompromis B i za protiv suzdržani usvaja se amandman 10 koji je za pro, protiv provjera amandmana 10 otvoram glasovanje Zatvoram glasovanje. Odbija se. Amandman 13. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. 14 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 21, e, ispričavam se, amandman 15, e, uvodna izjava 21, to je amandman 15. Tko je za, protiv, provjera. Amandman 15, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 16. Tko je za? Protiv? Mislim da imamo većinu. Provjerimo da budemo sigurni. Otvoran glasovanje. Zatvaram glasovanje. Da, usvaja se. Amandman 17. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 21. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 264. Tko je za? Znači 264. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. 265, tko je za? Protiv? Provjera. Amandman 265, Otvoran glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 23. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Amandman 267. Tko je za? Protiv? Mislim da se usvaja, ali provjerimo. Amandman 267. Otvoram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 272. Tko je za? Protiv? Mislim da se usvaja, ali provjerit ćemo. Amandman 272. Otvoram glasovanje. Neki kolege ne žele glasovati. Dobro, zatvoram glasovanje. Usvaja se. Idemo na 27. E, Tko je za? Protiv? Provjera. 27. otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se amandman 278. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 289. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 29. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 280. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Usvaja se. 30. tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 283. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 284. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 31. Tko je za? Ispričavam se, ne 31. On se ne razmatra. 285. Tko je za? Suzdržani? Protiv? Usvaja se. 32. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Amandman 32. Otvaram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. 286. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 33. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 34. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Glasujemo o tekstu kao što je izmijenjen. A, poimenično glasovanje. Otvoran glasovanje. Znači, e, Glasujemo o tekstu kako je izmijenjen. Zatvaram glasovanje. 60, 46 za, 59 protiv, 10 suzdržanih. Glasujemo o e, zakonodavnoj rezoluciji. Otvaram glasovanje. Zatvoram glasovanje. 47 za, 10 protiv, 2 suzdržana. I predem riječ izvjestiteljici ako želi e, da nam govor, kaže nešto o glasovanju na plenarnoj i o suradnji s vijećem. Hvala, gospodine predsjedavajući. Mislim da je ovo vrlo važno izvješće i mislim da je najbolje e, da ovo e, prebacimo na plenarnu. Izvjestitelj predlaže da idemo na plenarnu, a mi smo mi smo gla, glasovali i ide se na plenarnu. Ali jesmo, glasovali smo zadnji put. Ne moramo glasovati. To ide automatski. To smo napravili sa prošlim izvješćem. So, congratulations to the rapporteur. Čestitke izvjestiteljici. E, sada imamo tekst odbora koji se odnosi na mjerila. Hvala svima. Welcome. Oh, yes. Dobrodošli. There was quite something. There was quite something.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 Okay, so start. Možemo započeti e, sa novom točkom dnevnog reda. E, nastavljamo razmjenu mišljenja sa OECD-om. Želimo dobrodošlicu ponovno gospodinu Guri ali i Paskalu Santamanu, koji je direktor Centra za poreznu politiku i administraciju pri OECD-u. Gospodin Santaman e, vodi e, projekt e, OECD-a o eroziji porezne osnovice i izmještanje dobiti. To je nešto što je vrlo relevantno i za posebni odbor za presude u poreznim predmetima. Pozdravljamo OECD jer se ne suočamo samo s problemom transparentnosti i tradicionalnim izbjegavanjem plaćanja poreza, već se suočavamo i sa novim fenomenima koji se odnose e, na oblik međunarodne suradnje, a tu je i novi oblik gospodarstva, digitalna ekonomija. Kao što smo već prije rekli, te promjene ne znače da ne možemo oporezivati e, dobit tamo gdje je generirana, već trebamo naprosto prilagoditi sredstva koja imaju, imamo, koja su napravljena kako bi se borili protiv um, dvostrukog oporezivanja, već ih sada koristimo, a sada ih želimo koristiti e, za borbu protiv izbjegavanja e, poreza. I e, sada prvo predajem riječ gospodinu e, Lamasuru. Hvala Roberto, gospodine glavni tajniče. Hvala što ste prihvatili e, ovu razmjenu mišljenja o problemu borbe protiv različitih e, negativnih praksi koje se odnose na neplaćanje korporativne dobiti. Kao što znate, parlament je odlučio osnovati posebni odbor za tu temu postoje određene informacije iz međunarodnih organizacija poput vaše i iz medija pokazuju da u Europskoj uniji postoje situacije koje su prouzročile velike probleme u pogledu um, pravednosti uh, tržišnog natjecanja i porezne pravde. Imamo smjernice koje smo definirali tijekom našeg grada kako bismo se pobrinuli da situacija u Europskoj uniji eh, podliježe određenim preporukama. Dakle, taj eh, odbor Ekon i taj posebni odbor za poreze će napraviti e, preporuke koje, kako bi se ta situacija razriješila, a isto tako govorili smo i o važnoj ulozi e, sastanka, odnosno skupine G20 i važnosti projekta BEPS. E, želimo da izvjestitelji i ostali preuzmu riječ, bavit ćemo se četirima pitanjima. Zanima nas vaš program i vremenski raspored koji se odnosi na ove aktivnosti. Znamo da na neki način postoji utrka koja se odnosi na pitanje poreznih osnovica tvrtki. Dakle, u pojedinim zemljama. Ehm, I dakle, E, postoji tu djelovanje na nacionalnoj razini i na multilateralnoj razini i u tom smislu ste vi jako bitni. Jer ako se izgubi na brzini u tom međunarodnom kontekstu, to će biti štetno za sve. Drugo, e, djelovanje OECD-a u ovom smislu. Imaju li e, članice Europske unije zajednički stav o ovome? Govorimo li mi jednim, jedinstvenim glasom? To je drugo pitanje. Treće pitanje. Naš mandat je bila usredotočen na prakse rulingsa, odnosno presuda. Postoje i druge prakse sa istim učinkom. Dakle, e, koji je, koje je stajalište OECD-a o tome? Gospodin Niedermayer je govorio i o toj temi. I posljednje pitanje. Nadamo se da ćete e, da ćete mogli, da ćete moći i javno govoriti o tome, a o nekim stvarima ćemo govoriti i možda privatno. Vi ste u mogućnosti, zahvaljujući vašem radu unatrag nekoliko godina, znati tko ima najinteresantnije informacije. Pritom mislimo na gospodarske subjekte, tvrtke, E, porezne savjetnike, ekonomiste, dakle članove akademije, nevladine e, udruge, predstavnike medija, sindikata i tako dalje. Dakle, sve informacije o tome su nam dobrodošle. Hvala, gospodin Gurija ima riječ. Hvala lijepa predsjedniče. E, vrlo mi je drago što vas opet vidim evo, nakon 20 godina e, želim e, predstaviti Pascal e, Santamana, on je ovdje čovjek od poreza i odgovarat će na teška pitanja. Želim samo stvari staviti u kontekst. Prvo, bilateralni i multilateralni sporazum to je područje gdje, u kojem leži e, kompleksnost ove stvari. I to postaje umjetnost, a ne znanost. Imamo e, tehničke stručnjake tu, ali trebamo i političku volju. Do sada smo imali oboje, nadam se da ćemo tako i nastaviti. E, jesmo li svi, govorimo li svi jednoglasno? Da, jer svi trebamo novac, to sam već rekao. Ali sada dolaze reakcije. Sad se otvaraju ormari i e, počinje borba jer se e, vrši pritisak na vlade, vlada je pod pritiskom, dolaze izbori što se događa. Pa je problem da možemo doći u situaciju eh, u kojoj zemlje koje su dobro napravdovale sada eh, nekako zaostaju. Što se tiče propisa, eh, mi smo javno čestitili Junckeru, Junkeru, Dombrovomskom i Moskoviciju i Evropskoj uniji na onome što su učinili na području poreza. E, spominjem Brisbane e, e, i ono što je rekao predsjednik Juncker o tax rulings. Moramo imati transparentnost, on je to naglasio i to će imati važne posljedice da vam kažem ovo. Ovo su podaci o automatskoj razmjeni informacije. Šest godina i mnogo e, sporazuma nam je trebalo da dođemo do automatske razmjene informacija. Nemojmo izmišljati toplu vodu. E, učinili smo značajan napredak jedan standard, standard po standard. Jedan standard moramo imati. Imamo previše standarda, previše e, e, normi, onda će se ići na najmanji zajednički nazivnik. Zajednički standard. Ovo je razmjena informacija. Ovo su prvih sedam prvih sedam stupova e, od 15 stupova koji su potrebni kako bismo e, pokrenuli BEPS. Trebalo nam je nekoliko godina da stignemo od ovle, a još će nam trebati nekoliko godina kako bi to profunkcioniralo. Ali želim reći sljedeće. E, ono što je rekao gospodin e, Lamasur, ne možemo izmišljati e, nove stvari, već su stvari dovoljno složene. A toliki ljudi nas napadaju i žele to poništiti. Ako svi dođu s nekim boljim idejama, ne. Idemo napredovati u zajedničkoj fronti, jer ljudi se će čuti naše signale, razumjet će naš jezik. I onda će možda doći do zaključka da je najbolje da s nama surađuju, a ne da idu protiv nas. E, evo, to su ideje koje sam nabacio. E, I na kraju e, radit ćemo na nacrtima zakonodavstva zakonodavne smjernice koje će to omogućiti. Nećemo homogenizirati poreze, ali smo svi ujedinjeni u zajedničkoj borbi. I na kraju što je e, vrlo važno, mi smo zubari u zakonodavstvu. E, ne, smijemo e, otupiti zakonodavstvo. Moramo održati duh živim, shvatiti o čemu se radi. Ovo je stvarna i prava revolucija. Ne okljevam da upotrebim tu riječ, to je snažna riječ, prečesto je koristimo, ali ovo je stvarno revolucija. Ona će promijeniti način na koji funkcionira svjetsko gospodarstvo i promjena će biti na bolje. Ona će biti, će bolje, održivije i e, sigurnije. Sigurnije za poduzeća, za poslovni svijet. Neće imati dvostruko oporezivanje. Dajem riječ e, Santa Manso koji zna sve o ovoj temi. Hvala lijepa predsjedniče. Hvala glavni tajniče E, teško je dodati nešto nakon svega ovoga. Malo tehnokratskih podataka e, što se tiče programa i kalendara. Imamo akcijski plan e, za BEPS od 15 mjera. To je predstavljeno u rujnu 2013. na sastanku G20. Tu imamo 15 akcija u 20 godina Mm, e, imamo e, preporuke OECD-a koje se provedu, provode godinama, ali zahvaljujući političkom profilu, e, zahvaljujući vašoj podršci, mogli smo skratiti rokove i djelovati brže. Zemlje će poduzeti unilateralne akcije E, imat će porezne sporazume, e, e, imamo praznine u, poreznim propisima. Ako to ne budemo riješili brzo, onda će zemlje djelovati unilateralno. Ne, ne želimo imati multilateralno ili višestruko u oporezivanje. Zato imamo ovih 15 mjera, kao što je glavni taj, tajnik rekao, e, to smo predstavili u Brisbaneu u, u, listop, u, u sudenom 2014. E, e, imamo 8 plus 7 mjera koje su podastrti ministrima financija u Limi i, e, na sastanku G20 16. E, e, studenog. Ovo je sveobuhvatna, ovo su sveobuhvatne mjere. Mi imamo tri glavna stupa. Prvi regulira praznine u suverenitetima država na području poreza. E, tu smo imali jednoglasnost u, u Europskom parlamentu na tu temu. Ovaj suverenitet rezultira u nekim prazninama, a dobit ide u te praznine. Te e, e, trebamo zaustaviti takozvane hibridne nesukladnosti, hybrid mismatches E, e, moramo imati e, zakonodavstvo koje će zaustaviti premještanje dobiti. Znate da multinacionalne kompanije imaju vanjske dugove, a one će posuđivat će podružnicama mnogo više koje onda rezultira u agresivnom poreznom planiranju. Moramo imati minimalne standarde u nacionalnom zakonodavstvu koje će to spriječiti. E, e, moramo se boriti protiv štetnih e, poreznih praksi. to je prvi stup. Drugi stup E, fiksiranje međunarodnih poreznih instrumenata. Počelo je to 1920 e, godine e, da se spriječi dvostruko oporezivanje. Oni su tako dobro djelovali da je došlo do dvostrukog neoporezivanja. 27% direktnih e, investicija u Indiji ide preko Mauricijusa. To treba spriječiti. Kako fiksirati propise kako bi e, kompanije se spriječile e, da prebacuju dobit u porezne oaze? E, recimo na, Bermudi, na Bermudama i Cayman otocima. I na kraju imamo treći e, stup, to je transparentnost. Europska komisija e, tu također djeluje. Mi želimo saznati o kojim se svotem radi jer ne prikupljamo podatke, obvezno objavljivanje podataka Eh, agresivno planiranje poreza mora biti također objavljeno moramo imati uvid u to eh, radimo ruku pod ruku sa europskom komisijom za eh, analizu digitalnog gospodarstva to je vrlo izazovno moramo održati ravnotežu ako zaustavimo beps moramo uvesti dobre propise koji će spriječiti dvostruko oporezivanje. E, porezne administracije se skrivaju iza, iza suvereniteta i subsidijarnosti. E, ne smijemo imati zlouporabu sporazuma e, i hibridne neusklađenosti bilateralni sporazumni, ima ih 3000 e, zasnovatih na istom modelu. E, moramo razviti multilateralnu konvenciju koja bi e, ispravila te bilateralne sporazume. Treba ići na parlamente, ali s jednim kamenom bismo ubili 3000 ptica E, ove multilateralne konvencije imaju mandat e, e, one moraju biti otvorene za potpisivanje do 2016. Idemo brzo. To je, sve ćemo to predstaviti u studenom ove godine. To će Evropska unija morati primijeniti. Imamo tri zemlje G20 e, zemlje OECDA i e, plus Kolumbija i još jedna zemlja, plus zemlje u razvoju koje su pozvane kako bi nam se e, pridružile. Ima ih sada 15. One s nama surađuju u odboru za fiskalne poslove Imamo stalan e, dijalog sa MMF-om, e, Svjetskom bankom i tako dalje kako bi sve zemlje sudjelovale u ovoj raspravi. Hvala. Hvala lijepa. E, sada prvi govornik je Nikola Liza Ferreira. Hvala lijepa i hvala na što ste došli ovamo da e, s nama raspravljate i, i hvala vam na svemu što ste učinili. E, to je zaista institucija koja se bavila ovim problemima a mi bismo željeli iskoristiti sve ono što ste već napravili. Ne treba ponavljati stvari, e, moramo ići dalje. Moje su, moje su pitanja vrlo specifična o tome što je već postignuto akcijski plan dali ste već e, ove proveli ste već sedam akcija a sada ste otvoreni radite na detaljima i postavljate pitanja ne ovdje u ovoj e, o, širokoj sesiji e, u, E, želimo saznati e, kako stoje stvari, kako se ne bismo previše koncentrirali na jedan element, a drugi elementi bi ostali netaknuti. Imate akciju 5, tu je pregled e, raznih poreznih režima koji bi bili vrlo korisni za nas da shvatimo što se događa i e, da vidimo koji se sve instrumenti mogu koristiti. Mm, mi želimo vidjeti koliko se možemo kretati iz e, faze studije u fazu primjene, provedbe pretpostavljamo da e, sve zemlje G20 i zemlje članice OECD-a su spremne da e, sudjeluju u tome, ali ako imate te neusuglašenosti, onda e, je to veliki problem. A ako to riješite, onda ćemo postići veći veliki napredak. To može politički biti teško jer ste podržavate niz preporuka, ali neke države članice e, gube e, mnogo od svog prirodnog dohatka od poreza jer druge države e, članice postoje u istom u unutarnjem tržištu u istoj valuti igraju te igrice i stoga je teško politički tražiti od građana da trpe rezove jer nema dovoljno do, dohotka u nacionalnoj riznici jer u istoj valuti teče novac u, u drugo zakonodavstvo to nije prihvatljivo koji je vaš savjet e, što je spremno u onom što ste napravili e, kako bismo mogli odmah e, vršiti pritisak na komisiju da ide dalje koristit će sve e, ono što ste vi napravili. E, morate nam dati e, onaj kritički poticaj. Treće pitanje, pitanje o trećim zemljama i posebnim zakonodavstvima. Već, već imamo dugu, dugi popis govornika, molim da se požurite koje su preporuke što je važno za to područje čak i unutar Europske unije. Hvala lijepa. Hvala. Mislim da možemo Ja, Hvala lijepa predsjedniče, govorit ću njemački. Hvala lijepa predsjedniku i glavnom tajniku i gospodinu Santamanu. Imam dva pitanja. Prvo, imamo problem koji je nastao, na primjer tako da je e, članica OECD-a e, SAD e, ona nije iskazala dobiti u inozemstvu i to je tek kasnije operozovano, a Njemačka je je je e, oporezovala te e, dobiti koje su ostvarane u e, drugim zemljama. O, povišenje dividendi američkih koncerna se financiraju kreditom jedne podružnice kćerke na Bahamama. I istovremeno su ti vanjske dobiti iz aktivnosti unutar Europske unije koje se onda bez oporezivanja prebacuju na Bahame. Možete li pokazati kako će prijedlozi oecd a ako se primjene kako će oni spriječiti ovo dvostruko neoporezivanje? Pitanje e, Pascalu Santamanu. Na Twitteru ste rekli da ste se sastali sa predsjednikom Luksemburga. E, on je podržao BEPS i e, automatsku razmjenu informacija. Možete li nam još nešto više reći što se promijenilo u Luksemburgu? Što ste izvukli iz tog razgovora? Kako ste progurali svoje prijedloge tamo? Hvala. Gospodine Santamans. Hvala gospodine predsjedavajući. Mjera pet, da odgovorim na pitanja, to se odnosi na e, štetne porezne prakse. Što je učinjeno do sada? Kao prvo, imamo spontano obveznu izmjenu informacija o poreznim propisima i to provodi Europska komisija putem prijedloga direktive koji vam je komisija podnijela. A drugi dio te mjere su smanjenje poreza na dobit zahvaljujući iskorištavanju patenata, odnosno drugim riječima kako možemo e, omogućiti da se ima koristi od dobita, dobiti iz djelatnosti u zemljama koje pružaju takve porezne olakšice, a e, inače kradete od partnera bez dodavanja vrijednosti. O tome već postoji sporazum, e, međutim neke zemlje koje su bile dosta nesklone tome ipak su prihvatile i sada u skupini G20 se e, postigao dogovor o tome opširno smo surađivali na tome sa Europskom komisijom i mislim da smo ostvarili doista dobar dijalog i sa povjerenikom što je dalo brojne plodove. Kada je riječ o e, fazi provedbe, to je dobro pitanje. Mi ne radimo ankete, dakle ovo nisu izvješća osim onog o digitalnom gospodarstvu, nego su ovo mjere djelovanja. <clears throat> Kad je riječ o hibridnim nepoklapanjima, imamo sada jedan model domaćeg zakonodavstva koje, zemlje mogu preuzeti. Također imamo odredbe koje zemlje mogu ugraditi u bilateralne sporazume ili u multilateralne konvencije koje sam spomenuo prije. Dakle, to su sve mjere. Ali ono što OECD proizvodi je takozvano mekano soft zakonodavstvo, nije pravno obvezujuće, ali ono što smo učinili po pitanju razmjene informacija, iako je to samo moralno obvezujuće, je dovelo do toga da su to zemlje prihvatile. Također, nakon BEPS-a 2016. godine postavit se pitanje kako ćemo e, pratiti provedbu. U nekim slučajevima će provedba biti ipso facto, a o tome će ovisiti i tumačenje članka 9. bilateralnog sporazuma šta će sudovi provoditi u svojoj praksi. Dakle, na kraju studenoga ćemo imati čitav niz novih smjernica koje će se moći odmah provesti bez potrebe da to parlamenti ratificiraju. To su mjere koje će se provoditi unutar zemalja poput onoga što prolazi kroz izmjene zakonodavstva, ali to će sada prolaziti kroz Europsku uniju. Dakle, imat ćete e, sposobnost djelovati putem europskih instrumenata na usklađivanju ovih sporazuma. Politički će postojati sporazum jer su sve zemlje članice dijelom ovoga procesa. Također, imate utjecaj na poduzeća. Dakle, upravljanje će se morati promijeniti, a također kada razrađujemo neke mjere, vodimo računa i o sukladnosti sa europskim pravom. Naravno, lako je govoriti o Japanu, SAD-u, Brazilu, Kanadi, Indiji i tako dalje. Oni možda će biti zadovoljni time, ali ako nije u skladu sa europskim ugovorima, onda će to europskim državama biti teško provesti. Dakle, mi u mjere unaprijed ugrađujemo sukladnost e, sa europskim pravom. Također e, vršimo utjecaj na poduzeća koja mijenjaju svoje ponašanje i mislim da je zato e, ključna politička potpora. Raspolažemo e, nizom mjera i komisija će predstaviti nove dokumente u lipnju sa drugim paketom i treba će vidjeti kako će se iskoristiti akcijski plan za BEPS. Dakle, imate neusklađenosti, imate zakonodavstvo o CFC-u i također mjere po zemljama koje su spremne za provedbu. Evo, ukratko, kada je riječ o SAD-u imate pravo, ali istovremeno Njemačka ne oporezuje dobit iz inozemstva, dakle imaju SAD ima takav ekstrateritorijalni sustav zbog CFC-a i check the box. Ali Europske zemlje nemaju takve teritorijalne sustave, no e, SAD američka dobit je e, zarobljena vani. Na kraju Luksemburg kao i sve e, druge zemlje OECD-a i G20 i to je ono što mi je rekao premijer kada smo se susreli u Stunenome su u skladu sa provedbom BEPS-a i on je jasno rekao da to podržavaju, da trebaju stvoriti jednake uvjete za sve. Hvala. Sada imaju riječ izvjestitelji Ekona, gospodin Nidermajer. Hvala, dobrodošli. Imam pitanje i za glavnog tajnika i za vas i želim zahvaliti OECD-u na njihovom radu i reći da računamo i na vašu buduću potporu. Bojim se da ćemo jednog dana stići do tih tehničkih pitanja jer bez njih ne možemo razraditi učinkovito prijedloge, ali nemojmo se sada zadržavati na tom, bit ću ipak općeniti. I zapravo se bavimo jednim pitanjem, a to je kako poduzeća, odnosno multinacionalne kompanije mogu plaćati manje poreze, a drugi plaćaju veće poreze. To treba nešto poduzeti, no problem je u tome da mm, je to vrlo složeno pitanje, imamo problema sa intelektualnim vlasništvom, e, prijenosom cijena i razlikama u poreznim osnovicama. Zato se postavlja pitanje kako to možemo najbolje riješiti. S obzirom na pravna ograničenja Europske unije, Naravno, najprivlačnije rješenje je podržavanje razmjene informacija, transparentnosti i suradnje. Stoga, moje prvo pitanje, do koje granice smatrate da možemo dopreti sa ovim instrumentama i koje su njihova ograničenja? I drugo, Općenito govoreći, trebali bismo se možda usredotočiti samo na nekolicinu mjera koje će dati najbolje rezultate. Dakle, s obzirom na čitav niz problema i na čitav niz mogućih rješenja, koja bi bila najbolja preporuka za Europu, općenito govoreći, dakle, kojim putem treba krenuti. Hvala vam lijepa. Hvala, Annelies Doc. Hvala lijepa i želim srdačno zahvaliti obojici što ste danas došli i na vašim dosadašnjim izlaganjima i pozdravljam vaš dosadašnji rad. Imam tri pitanja. Prvo se odnosi na uključenje zemalja u razvoju u ovom procesu. Kao što ste rekli, OECD nastoji uključiti neke zemlje u razvoju, iako je to u vrlo kasnoj fazi, ali ipak je to dobrodošlo. Zanima me koje je vaše mišljenje o jednom otvorenom pitanju, a to je e, ne bi li UN mogao zauzeti jedan čvrši stav, o tome znam da OECD to podržava, ali e, htjela bih čuti nešto detaljnije o tome. Kada je riječ o CBC euro, imali smo jutro se raspravu o tome. Kao što možda znate, to je nešto za što se zalaže Europski parlament već dugo vrijeme i nadamo se da će to biti prošireno na veliki dio multinacionalnih kompanija, dakle na sva velika poduzeća na koja to želimo proširiti i to će biti možda i veće od granice OECD-a. I mene zanima hoće li to biti kompatibilno, odnosno gospodin Goreja je rekao da e, želi da se OECD proširi kroz vrijeme. I posljednje pitanje se odnosi na e, takozvane porezne ugovore. Zapravo to što imamo multilateralni instrument za izmjenu bilateralnih e, sporazuma je nešto što me oduševljava i e, to će biti jedan dugotrajan proces, ali mene zanima kako možemo se pobrinuti da se takvi porezni sporazumi zaključe i nakon toga izmjenjuje Evo, Znam da postoji OECD-ov eh, popis poreznih oaza i možda bismo mogli pogledati sporazume koji su zaključeni sa takvim oazama. Dakle, kako možemo osigurati da porezne oaze zaključuju sporazume sa jurisdikcijama koje ne provode ovakve štetne prakse. Ne bismo li možda trebali imati jedan proširiv popis štetnih e, poreznih praksi, dakle ne samo e, razmatrati takozvani patent box, nego i razmatrati pitanje poreznih e, oaza i također pitanje rješavanja nekih pravnih poteškoća koje su postojale u prošlosti. Thank you, Chair. Thanks, thanks for the question. Uh, the limitation... Hvala na pitanjima. Pa vidjeli smo to u praksi, a nakon Beksa će biti bitno pratiti ono što zemlje poduzimaju kako bi se izbjeglo višestruko oporezivanje i kaos ili kako bi se izbjeglo zadržavanje bex zato jer e, bi možda postao neki nedostatak u suradnji. No, za sada smo postigli doista jednu neviđenu razinu suradnje i zapravo zemlje su svjesne e, činjenice da e, e, neke zemlje mogu uskratiti suradnju ili mogu pružiti suradnju i naravno trebamo zadržati tu razinu suradnje koju smo ostvarili među zemljama, a Europska unija ovdje ima ključnu ulogu i upravo postiže to da svi govore jednim glasom. Koje su najučinkovitije mjere? Pa E, ako imamo cijeli paket, onda će sve biti učinkovite. Postoji opasnost da prepoznamo jedan problem ovdje, a onda zanemarimo drugi, drugdje, jer onda imate izmještanje dobiti. Zato imamo sveobuhvatan akcijski plan. Nismo razradili 15 mjera, zato jer smo imali 15 mogućih rješenja, nego smo doista time htjeli sve obuhvatiti. Hvala na komentarima o uključenju zemalja u razvoju. To je globalno pitanje koje zahtjeva globalno rješenje i također izvrsno surađujemo sa UN-om. Ujedinjeni narodi su pozvani u svojstvu promatrača u OECD još 2012. godine. Izvrsno surađujemo s njima također na pripremi sastanka na vrhu o financiranju i razvoju i tu je važna učinkovitost. Trebamo se pobrinuti da se ono što se treba dogoditi dogodi sada. Naravno da se postavlja pitanje legitimnosti i da treba imati jedinstveno tijelo, ali mi želimo provesti riječi u dijelo i zbog toga smo uključili e, dvanaestak e, zemalja u razvoju u taj projekt uz e, nove zemlje koje se snažno razvijaju poput BRICS-a i slično. U OECD-u smo ostvarili strukturni dijalog sa Svjetskom bankom, sa UN-om uz potporu Europske unije koja je naš partner u ovim aktivnostima i Mislim da tu imamo globalnu pokrivenost, a Ujedinjeni narodi će nam pomoći u prepoznavanju glavnih e, izazova u zemljama u razvoju, što nije toliko BEPS koliko pitanje kapaciteta. Naravno da opsežno surađujemo s njima i naravno da UN tu igra ključnu ulogu. Kada je riječ e, o izvješćivanju po zemljama, to je ograničeno sada na poduzeća koja imaju promet veći od 750 milijuna eura. I to je dobar početak. Također obraćamo pažnju na troškove prilagodbe. Dakle, započeli smo rad sa najvećim grupacijama koja postavljaju najveće probleme i to je jedno naše nastojanje u suradnji sa svim uključenima da se to revidira do 2020. Dakle, imamo pragmatičan pristup, mi e, krenemo sa nečim, procijenimo stanje i onda proširimo pokrivenost ili promijenimo pravila, ovisno o situaciji. Radimo sa vrlo zahtjevnim zemljama, Brazilom, Indijom, e, Kinom, europskim zemljama koje su vrlo e, zahtjevne, ali također imamo i zemlje koje su manje sklone tome, ali ipak sve su se sporezumjele da je potrebno razmišljati razmjenjivati informacije i da to treba što prije pokrenuti. Dakle, 2016. E, treba odrediti informacije koje će se izmjenjivati 2017. A to je sutra. E, kada je riječ o, o pokrivenosti, naravno to je važno pitanje zato jer e, će se u porezne ugovore također uključiti i propisi protiv zloporabe. I trebamo zbog toga imati političku potporu, jednu političku dinamiku, kritičnu masu i OECD nam e, pomaže u tom smislu jer kaže da se trebaju priključiti, a ako to ne učine onda će OCD e tražiti da e, im se omogući praćenje onoga što čine. I zbog toga su zemlje promijenile svoje stavo u tom području također. Hvala Bernd Luke. Ja, ich werde auf Govorit ću njemački. Hvala lijepa predsjedniče i e, zahvaljujem i predstavnicima e, OECD-a. Mislim da je ovo vrlo dobar i obećavajuć e, projekt. Nadam se da ćete i u tome imati uspjeha koji očekujete. Nisam siguran da li je optimizam kojim sada zračite opravdan u prvom redu eh, dijelim vaše mišljenje da moramo imati sveobuhvatne mjere ali ne smijemo podcijeniti eh, inovativnu snagu onih eh, koji počinjaju utaju poreza koji uvijek pronalaze nove rupe u zakonu oni imaju veliki poticaj da to čine i i vrlo su vješti od vas e, u OECD-u koliko god stručni bili. E, e, znate li možda kako ćete biti uspješni, koje će, kako ćete ustanoviti stopu uspjeha? imate li mogućnosti poboljšanja ispravaka e, imate li neke instrumente koji će vam pokazati gdje se očekivanja nisu ispunila i možda e, možemo imati i aktivnije instrumente no što su ovi koji su sada predstavljeni kako bi e, smo ove rupe koje će uvijek izmišljati porezni obveznici kako bi se te rupe mogle bolje e, zatvoriti e, e, ako na primjer imate sumnju na nove tehnike utaje poreza da se možete onda da se možete obratiti zemljama članicama koje će onda vidjeti kako se e, te nove tehnike odražavaju na prikupljanje poreza. Kako ćete dalje voditi svoju strategiju i kako ćete e, ocjenjivati rezultate mjera koje ste poduzeli? Thank you. Hvala. Morat ću zamoliti kolege da e, skrate svoja pitanja na minutu i pol. Sofiji Intveld. Hvala. Evo, neću duljiti. Da se nadovežem na ono što je rekao gospodin Luke, ja jesam optimist, ali čini mi se da u cijelom paketu postoji jedna slaba točka što Europska unija ne može riješiti, ali to je pitanje političke volje i zalaganja, jer što god da mi osmislimo, E, zemlje članice odustaju od svojih obveza kada je riječ o usvajanju i provedbi zakonodavstva. I Onda je sve uzalud zato jer e, cijeli sustav je samo onoliko jak kao koliko je naslavija karika. Slažem se s vama kada kažete da je Europska unija <laughs> jedinstvena skupina zemalja, nadam se da imate pravo. Možda ipak nisam toliko sigurna zato jer e, neke zemlje samo obećaju da će provesti pravedno oporezivanje, a s druge strane iskorištavaju ovu neravnomjernu, neujednačenu situaciju. E, kakav dojam imate iz rasprava unutar e, OECD-a o spremnosti zemalja članica da kao prvo provedu, odnosno donesu zakonodavstvo, onda ga provedu? Drugo, mislim da će vlada uvijek biti pod pritiskom javnosti, javnog mnijenja. Važno je da se stvaranje javnog mijenja temelji na činjenicama, a u Nizozemskoj se sjećam jednog izvješća gdje je bila e, Nizozemska opisana kao porezna oaza i svi su bili zgroženi zbog toga zato jer nisu htjeli da ih se takvima smatra. Dakle, treba javnosti stavljati na raspolaganje i izvješća i informacije i mene zanima hoćete li dalje izvještavati o štetnim posljedicama problema o kojima smo raspravljali. Hvala vam lijepa. Uh, thank you, uh, Miguel Viegas. Hvala, Miguel Viegas. Ora, bon dia. So, sobre este processo, creio que temos... Hvala. Evo, govorit će o govoreći o ovom procesu moramo kritično promišljati o onome što nas je dovelo do ove točke. Ovdje raspravljamo o pitanjima koji proizlaze iz nagumilavanja bogatstva, stvaranja kapitala, stvaranja poreznih oaza, o bankovnoj tajni, o poreznoj tajni i to je ovaj put koji nas je doveo do ove točke i to nas vodi ka središnjem pitanju otimanja političke moći od strane gospodarskih subjekata. Multinacionalne kompanije, međunarodne organizacije, grupacije su međusobno povezane u jednom kružnom sustavu i zbog toga će upravo transparentnost ovdje biti od ogromne koristi. Javnost je saznala za e, razne skandale i to je otvorilo Pandorinu kutiju ovih e, problema i zbog toga se o tome ovdje raspravlja. A da nije bilo tako, ništa se ne bi promijenilo jer bismo ostali sa istim e, tim štetnim sustavom. Zato se postavlja sljedeće pitanje. Imamo vlade koje su poticale razvoj tog sustava, ali sada ipak pokušavaju nešto učiniti po tom pitanju. To je kao da duhanskim multinacionalnim poduzećima prepustite program borbe protiv raka pluća. Evo, to je on dojam koji se stječe o onome što sada čine vlade. Nalazimo se u do sada neviđenim uvjetima sa e, poreznim sporazumima koji su teški milijarde. Dakle, ja bih htio čuti jedno pozitivno obećanje koje bi moglo uvjeriti građane da smo ostvarili stvaran napredak. Zatim, kada je riječ o zemljama u razvoju, one gube milijarde eura sredstava koje su bitne za njihov razvoj. Oni su najveći gubitnici. Dakle, kakva jamstva možete pružiti? Što možete reći državljanima tih zemalja kako biste ih uvjerili da ovaj proces ne privilegira digitalnu ekonomiju ili rudarstvo ili odnosno U redu su instrumenti koji daju prednost e, hibridnim e, sektorima, ali pitanje izvještanja dobiti je od ključne važnosti za te zemlje. I zatim govorilo se već o njihovom sudjelovanju, o uključivanju i to je od ogromnoj važnosti. Trebamo ih uključiti u donošenje odluka, ne smijemo se samo isključivo savjetovati s njima. Uh, Hvala. Jesmo li previše optimistični? Možda i jesmo, ali to je i također dio našeg posla, zato jer trebamo uvjeriti poduzeća u to da poduzimamo nešto i one su se u to uvjerila. Mi također činimo ovdje nešto u Europi i u SAD-u. E, mislim da postoji politička volja zemalja to nema presedana. Sve e, zemlje G20, OECD-a i brojne zemlje u razvoju koje kažu da nije prihvatljivo dvostruko oporezivanje. I to je posljedica krize i također posljedica činjenice da je to politički neodrživo, politički neodrživo povisivati poreze na razvoj, na e, pokretnu imovinu u proizvodnji. Treba smanjiti porezno opterećenje i ne zato što su to parlamenti izglasali, nego zato jer postoje porezi u međunarodnom poreznom pravu i to treba vjerovati. Naravno, postoje e, različite jurisdikcije, imate mala otvorena gospodarstva koja ne smatraju da je potrebno postrožiti pravila zato jer bi triprijeli zbog toga. Imamo izvješće o nizozemskoj koje je izvješće vlade koje pokazuje između 8.000 tisuća do 12.000 przih obveznika koristi tu situaciju. No, nizozemska vlada se obvezala da će se pridržavati minimalnih standarda kako bi e, izbjegla to zlouporebu sustava. Dakle, postoji politička volja, a sustav neće biti samo toliko jak kao i najslabija karika, zato jer mi dajemo zemljama i potrebne instrumente kako bi e, ispravili situaciju. Dakle, one zemlje koje su e, spremne mm, izmijeniti poreznu osnovicu imat će i sredstva za to. I imate pravo, tu je ključno javno minjenje. Dakle, želimo od privatnog sektora da e, uredi svoje poreze, ali e, planiranje poreza ne smije postati posao, što trenutno jest. One se trebaju usredotočiti na pružanje e, najboljih usluga i na prodaj najbolje robe, a ne samo na porezno planiranje kako bi povećali svoju dobit. Dakle, e, imamo takozvanu agresivnu poreznu politiku, odnosno porezno planiranje, imamo prikupljanje podataka u budućnosti i naravno pratit će se poštivanje svih obveza i zbog toga govorimo o novom okruženju, odnosno e, provedba i praćenje kako bi se provjerio učinak, a ako ne bude učinka onda ćemo to vratiti na političku razinu i tražiti donošenje političkih odluka. Hvala Eva Hvala gospodine predsjedavajući dragi Angel e, Gurja i e, dragi gospodine Santamon. E, hvala što ste došli. Mnogi među nama zapravo na vaša leđa stavljamo borbu za protiv smanjenja porezne osnovice. I unatoč prijateljstvu koje osjećam prema vama, moram reći, nažalost, da je OECD dio problema vi zapravo priznajete da e, zapravo podružnice kojih ima jako puno koje su osnovane samo zato da bi smanjivale poroznu, poreznu olakšicu. Vi koristite arm's length principle protiv ove situacije ali e, kako doći do normalne konkurencije kad se više od 70% transakcija međunarodnih e, proizlaze iz e, tvrtki koje su u e, položaju monopola. Unatoč zloupotrebama kojih i, unatoč naporima zlouporabe su sve teže i sve češće. Situacija je teška, ali najbolji način E, borbe protiv erozije porezne osnovice je priznavanje prava multinacionalnim kompanijama, pravo e, poslovnog nastana tamo gdje žele, ali zabraniti tim strukturama bilo kakve porezne učinke. Ili tvrtke koje su e, osnovane u Liberiji, a da nemaju osoblja, a koje E, zapravo na koje otpada velik dio porezne osnovice. Treba se angažirati. Treba reći da bilateralni ugovori OECD-a koji postoje već desetljeća, desetljećima um, kako bi se borio protiv uh, dvostrukog oporezivanja su zapravo postali instrumenti dvostrukog oporezivanja. Hvala Marko Pozdravljam predstavnika OECD-a. Ja bih htio da doista postavimo ovaj argument na prave temelje, odnosno ovo je za pravdu i protiv nekažnjivosti, jer znate da su igri ogromni interesi. Vidjeli, su da, vidjeli smo da su to interesi banaka, interesi zemalja članica, evo možemo E, o tome pitati gospodina Junkera koji to vrlo dobro zna i također je upoznat sa tom političkom voljom koja je nesklona surađivati iz e, kojekakvih razloga. A razlog je jednostavan, to je pohlepa. Dakle, trebamo voditi jedan načelni rat. Ima zemalja članica koje žive od toga, a e, na međunarodnoj razini imamo multinacionalne kompanije koje mogu isplatiti čekovi u visini čitavih proračuna zemalja G20. Dakle, trebamo vidjeti tko je s nama, a tko je protiv nas. Trebamo imati jedan e, tim, jednu ekipu zemalja koja će biti stalno uz nas. Evo, sada ću prijeći na neka tehnička pitanja kako biste mi mogli dati odgovore. U nekim e, preporukama Europski parlament je postigao to da izvješća po zemljama budu objavljena e, bankama. Dakle, imali opravdanja o tome da e, bi se zapriječio pristup e, javnosti i novinarima ovim izvješćima i ne bi li to ugrozilo transparentnost u Europi i osim toga što kažete na prijedlog da se osnuje jedno međuvladino tijelo o poreznim pitanjima pod vodstvom UN-a kako bismo upravljali međunarodnom situacijom jer trebamo vidjeti tko je s nama, tko je protiv nas i onda ćemo se završiti zezati jer ćemo vidjeti kako je točno situacija. Hvala Barbara Campbell. Hvala predsjedniče, hvala predstavnicima OECD-a, naročito za inicijativu mjera BEPS E, kako bi se e, stalo na kraj e, utaji poreza i agresivnom planiranju poreza. To ide ruku pod ruku sa nastojenjima Europske komisije paketu mjera za poreznu transparentnost na primjer to je, e, su stupovi za mjere BEPS-a. Gospodin Moskovisi nam je jučer rekao da će e, se donijeti jedan e, detaljan plan za oporezivanje poreza. Vaši prijedlozi za mjere BEPS kako bi se to primijenilo na međunarodnoj razini oni moraju biti u skladu sa zakonodavstvom Europskom unijom Price Waterhouse e, u jednoj studiji kaže e, da hibridni financijski instrumenti, e, hibridni poslovni subjekti da to nije u skladu sa europskim zakonodavstvom. Hoćete li poboljšati svoje prijedloge, hoćete li ih konkretizirati E, hoćete li paziti na to da se pri primjeni pridržava europskog prava e, i e, elektronska trgovina digitalno gospodarstvo je ovdje spomenuto to je veliko područje rasta ne samo u europskoj uniji tu imamo jasne razlike između oporezivanja digitalne i nedigitalne ekonomije E, molim vas, e, možda imate također neki plan e, kako tu možemo riješiti probleme. Kada će se donijeti ti predlogi? Ima li nešto već konkretno? Hvala. Merci, Hvala gospodine predsjedniče. Govorit ću u francuski, budući da je jedno pitanje postavljeno na francuskom. Hvala Evi Jolie što je postavila sva pitanja. E, kratko ću odgovoriti na njih. Odgovor je da, da. Želimo zabraniti sve porezne učinke strukturama koje su e, e, na taj način postavljeni, jer dakle želimo povezati djelovanje, odnosno djelatnost sa generiranjem profita i samim tim plaćanjem poreza. Nastojimo biti e, pragmatični, ne, želimo se postavljati kao bogoviti, e, kao bogovi e, u pogledu transfernih cijena, ali trebam reći da postoji jedno načelo, ono je tu i ne možemo prijeći na neki drugi princip zbog velikih troškova, osim toga ne postoji dogovor o tome. Dakle, E, nije postignut sporazum o zajedničkoj poreznoj e, osnovici za korporativni e, porez. Dakle, trebamo imati konsolidiranu poreznu osnovicu. Međutim, to na međunarodnom nivou nije moguće. A istovremeno trebamo osigurati tržišno natjecanje Dakle, trebamo uspostaviti minimalni standard Um, u borbi protiv zlouporaba um, i takav standard je nešto što je dogovoreno i sada se trebamo pobrinuti da se oni primjenjuje. I sve zemlje koje imaju porezne ugovore uh, trebaju um, da ga primjene i da ne dođe do takozvanog treaty shoppinga. Sporazum koji je uspostavljen u okviru G20 i OECD-a. Je li to korak unazad? Ne. Velik broj nevladinih organizacija su podržali ideju izvještavanja po zemljama. I to je tako već godinama. Zahvaljujući projektu BEPS, prema mom mišljenju, imat ćemo od 2017. godine izvještavanje po zemljama i to sukladno njihovim podacima o prometu, broju zaposlenih i tako dalje. Dakle, i to za sve multinacionalne e, kompanije. I to e, i za zemlje u razvoju i razvijene zemlje. To je ogromna promjena. I ako ljestvicu postavimo previsoko u pogledu totalne e, transparentnosti, drugim riječima da E, sve e, porezne informacije trebaju biti objavljene. To, ide, to nije u skladu sa um, e, povjerljivošću takvih informacijama. Japan, SAD i neke zemlje Europske unije žele da te informacije bude dostupne poreznim vlastima. I imamo podršku šefova država i vlada skupine G20 u tom smislu, ali možemo razumjeti da neki od vas bi htjeli da se ide e, korak dalje. Međutim, ovo je proces koji treba poštovati sporazume koje su potpisale suverene države. I to može biti rasprava e, bez kraja, a ako se budemo držali tog načela, e, zapravo nećemo ništa postići. I Važno je da mjere koje razvijamo su kompatibilne sa europskim ustavom, odnosno s pravima vezanima uz e, velike slobode. I na tome surađujemo s Europskom e, komisijom. Prepostavljam da će e, komisija primijeniti mjere vezane uz hibridne proizvode i nadamo se da će njezini nacrti prijedlozi biti usklađeni sa europskim pravom ali ja se ne slađem e, sa pravnim mišljenjem e, odvjetnika, odvjetničkih e, ureda koji nisu u skladu sa legislativom. U svakom slučaju CD nije think tank, mi želimo da bude do tank. Napravili smo tri izvješća. Prvo, e, tu kažemo tri stvari. E, digitalno gospodarstvo je stvarno realno e, gospodarstvo. I zapravo ne radi se o jednom odvojenom zasebnom sektoru koji je ring fenced, već, već se radi o tome da zapravo se cijelo gospodarstvo digitalizira i to stoji u prvom, u prvom dijelu izvješća i oko toga postoji konsenzus. Drugo, e, BEPS se pogoršava u digitalnom gospodarstvu zato što ta poduzeća nemaju fizičku, e, fizički element. I e, budući da se radi o recentnoj pojavi i ne postoji ta kultura pridržavanja zakona, zakona i zato su mogli e, primijeniti agresivno porezno planiranje puno više nego drugi. Recimo, postoji e, niz e, mjera u okviru BEPS-a koje se odnose na odbitke. I treće, ispričam se, u drugom dijelu postoji i aspekt koji se odnosi na PDV. Pratili smo Europsku komisiju vezano uz prijedlog E, naplate PDV-a e, u zemlji e, gdje se provode, odnosno pružaju usluge. Na kraju godine ćemo generalizirati ovaj model na globalnom nivou kako bismo imali model gdje ćemo se pobrinuti da u zemlji odredištu, odnosno primatelju usluga, se naplaćuje PDV. Treće, postoji frustracija zemalja s tržišnim gospodarstvom E, zato što e, u SAD-u e, se zapravo naplaćuju veliki porezi u digitalnom gospodarstvu. Iste te europske zemlje kažu da vrijednost luksuznog brenda, bilo u Francuskoj, bilo drugdje, dakle, nema razloga da zemlje u razvoju koje kupuju luksuznu robu na drugi način nego u Americi. Međutim, rasprava je puno kompleksnija. Zemlje kažu e, želimo e, oporezivati one koji generiraju profit kod nas, Mislim, rasprava je prilično kompleksna, dakle, ne možemo reći da su jedni u pravu, neki ne. Dakle, ovo je rasprava koja će se nastaviti i zemlje u razvoju imaju različita stajališta od e, zemalja izvoznica kapitala. Treba strukturirati tu raspravu e, i digitalno gospodarstvo je dobra prilika da se strukturira pametno ova rasprava u budućnosti e, kako bi se riješila pitanja financiranja u godinama koje nalaze, dolaze. Hvala sada imamo 5 do 10 minuta e, prevođenja, s prevođenjem, ali možemo sljedećim govornicima dopustiti da govore samo pod jednim uvjetom, a to je da svi imaju jednu, jednu minutu za pitanje. Sada ću dati riječ svim drugim govornicima, ali ću im oduzeti riječ nakon jedne minute, u protivnom nećemo završiti niti čuti završne napomene naših govornika. Danuta Hubner je sljedeća. Hvala. Možete li komentirati i imate li, mislite li da postoji određena e, stopa harmonizacije od koje bi Europska unija mogla profitirati. Drugo, postoji paradoks između nacionalnih politika i poreznih sustava i e, stvaranja e, programa zapravo gdje se narušava e, tržišna utakmica. Čuli smo jučer da je potrebno napraviti pravo jedinstveno tržište vezano uz e, uz e, poreze i postoji li zapravo prava tržiš, porezna konkurencija? Hvala. Čuli smo kritike procesa BEPS koje provodi OECD i, kako on uključuje zemlje u razvoju. Neke su zemlje rekle da ovaj proces može imati negativan utjecaj na te zemlje. Nedavno smo usvojili mjere kojima pokušavamo riješiti ovo pitanje. Kako ćete dalje nastaviti raditi na tome? Kako osigurati da proces BEPS um, bude pozitivan i za zemlje koje nisu članice OECD-a, jer u tim zemljama porezne vlasti nemaju e, beskonačne izvore, odnosno sredstva. Sredstva ne mogu uvijek e, pratiti u pogledu nivoa sredstava e, različite međunarodne tvrtke. Porezne vlasti se moraju suočiti, konfrontirati s tim multinacionalnim tvrtkama. Što se može napraviti po tom pitanju? Hvala. Ja ću preskočiti dva pitanja. Postavit ću vam jedno koje se odnosi na jedan e, primjer. Slovačka je 2004. godine uvela jedan e, porez koji je jedinstven i neke je poreze smanjila, a neke je ukinula, primjerice one na nasljeđivanje, na dividende i tako dalje. Porezni sustav je pojednostavljen ali istovremeno velik broj država članica je protestiralo protiv ove konkurencije iz Slovačke. Što je vi mislite o tome? Je li to pristup koji bismo trebali primjenjivati u Europskoj uniji ili ne? Hvala. Ramon Haregui. Htio bih zahvaliti na određenom poslu i postavljam sljedeće pitanje. Da li OECD uz e, politički i tehnički rad obavlja e, određene aktivnosti vezane uz uspostavu nadnacionalnog poreznog tijela. Radite li i na uspostavi e, pravnih struktura koje bi omogućilo korištenje određenih resursa nad nacionalnih institucija. Primjerice, neki od nas se bave e, drugim temama, primjerom, primjerice e, ljudskim pravima. Jeste li se bavili tim nekim drugim pitanjima? Hvala, Frank Engel. Hvala, gospodine predsjedavajući. Mislim da cijela priča vezano uz e, fiskalni inženjering i tako dalje, sve to dovodi do e, zapravo do rasprave o tome kako uspostaviti od strane velikih poduzeća, kako uspostaviti e, svoje sjedište. S obzirom na njihovu transnacionalnu prirodu, aranžmani nisu jasni. Možda bi OECD trebao e, osmisliti neki posebni porezni e, status takvih poduzeća, transnacionalnih poduzeća. E, kako bi zapravo taj status bio logičan i kako bi omogućio da svi postojeći porezni mehanizmi koji sada dakle, postoje da mogu funkcionirati. Darius Rozati. Imam pitanje koje se odnosi na porezne prijevare u području PDV-a. Postoji niz indikacija koje pokazuju da je došlo do e, velikog povećanja poreznih prijevara u državama članicama. Uglavnom imaju oblik e, karusela gdje fiktivne tvrtke provode fiktivne transakcije, gubici zbog tog iznuđivanja u nekim zemljama iznose čak je, do 1% BDP-a. Naravno, mi koristimo određene mehanizme, poput e, mehanizma reverse charge. Međutim, e, to je nešto što narušava logiku jedinstvenog tržišta. Dakle, što bi trebalo je napraviti države članice da bi se borile protiv ovakvih pojava? Hvala i zadnje pitanje, Ana Gomeš. Hvala. Htjela bih vas pitati da li, u, da li uključujete i perverzne, iskrivljene amnestije e, poreza dakle, u svoj rad. To se događa u moje zemlji. Kako bi drugim ljučima, drugim riječima, ljudi u Švicarskom, na Kajmanskom e, otočju njihova se e, praksa legalizira, a istovremeno se e, građani jako porezno opterećuju. A sljedeće. Postoje novi oblici e, poreznih prijevara i izbjegavanja poreza, prije svega u Švicarskoj i u Luksemburgu. Da li se OECD bavi i tome? Hvala i koliko sam shvatio malo vremena. Usklaživanje poreznih sustava nije na, u agendi e, OECD. To nije naš teritorij. Bavimo se suverenim državama. Mm, e, harmoniza, usklađivanje nije e, u našem mandatu mm, da postoji paradoks da paradoks da porez e, e, omogućuje narušavanje sustava e, nominalna suverenost ne smije biti narušena zbog drugih suverenosti države ne smiju štetiti jedni i druga ne znam e, e, kako bi to moglo negativno e, utjecati na BEPS, naime zemlje u razvoju. One su zahvaćene BEPSom, svote su manje nego za zemlje koje su razvijene ali e, zemlje u razvoju e, više ovise o, izravnom oporezivanju mm, naročito o, o multinacionalnim kompanijama. Imamo e, izvještaj Unktada koji je fantastičan i preporučavam vam da to pročitate. Mi smo vrlo ozbiljni u radu koji radimo u zemljama u razvoju. E, naši, e, naša, e, naš projekt Inspektori bez granica to uspjeva. Slovačka je uvela jedan paušalni režim E, poreza. Oni su sada to revidirali. Mi smo objavili na e, izvješće o toj e, poreznoj reformi. Poslaću vam to pa ćete vidjeti kakvi su naši komentari. Da, imamo poreznu konkurenciju, to je točno Problem je da danas e, porezna konkurencija e, nudi nultu, e, oporozivanje na, nešto gdje nema nikakve aktivnosti. Ono što mi radimo jeste da usklađujemo dobit i aktivnosti. Ne možemo spriječiti zemlje da snize poreze ako to žele porez na dobit nije e, najpametnija stvar u smislu rasta. Tu moramo e, imati uravnotežen pristup. Ono što radimo na razmjeni e, informacija kraj bankarske tajne će mnogo popraviti situaciju. Porezna utaja u PDV-u, to, je, e, to se dešava u ogromnom broju slučajeva. Mi širimo naš sustav i na zemlje koje su izvan Europske unije. E, porezna amnestija to nije na dnevnom redu. Sada kad se e, krećemo prema automatskoj razmjeni informacija, E, sada porezni obveznici stoje u redu da bi prijavili svoj porez e, jer znaju da će doći e, do automatske razmjene informacija iz Hong Konga, iz Luksemburga i drugih poreznih oaza. I sada njima se otvara mogućnost da se nekako izvuku, da prijave dobit. Um, uh, Freeport uh, uh, to postoji um, slobodne luke um, to umjetnost zlato koje se tamo prodaje to je više pitanje pranja novca naših kolega iz FTAF-a oni se već sastaju sa ljudima koji su odgovorni za slobodne luke. E, rizik pranja novca je nešto što trebamo riješiti. Hvala lijepa. E, spomenuli ste Panamu. Hvala što ste to... Gospodin Gurija, imate vi nešto reći? Hvala lijepa na pažnji, hvala na podršci. E, držite, držite se naše linije, to je tek početak. To je najuzbudljivija stvar koja se dogodila u posljednje vrijeme. Možemo imati e, solidniji rast, bolji i brži rast e, e, u poreznom sustavu ćemo imati više socijalne pravde, ali zato trebamo poreze. A da bi se porezi plaćali, trebamo mjere za BEPS, moramo doći, izaći na kraj sa ili staviti kraj poreznim lukama. Ako e, e, ljudi vide da smo napredovali, nisu nam vjerovali. Neki su sada počeli plaćati poreze. Neki e, su izašli na bojno polje i žele se boriti. Ali mi se moramo i dalje boriti mi nismo protiv nikoga, sigurno nismo protiv multinacionalnih kompanija. Želimo osigurati da multinacionalne kompanije e, ne budu oporezovane nekoliko puta, ali istovremeno da, da plaćaju porez i to jednom. E, a onda ćemo morati ispregovarati vrlo pažljivo gdje će one plaćati porez ne dvostruko oporezivanje, ne nulto oporezivanje, jednostruko oporezivanje. Za, na tome, tome moramo reći da. Hvala lijepa. Hvala lijepa glavni tajniče, e, hvala direktore. Aplauz naših kolega pokazuje zanimanje koje e, e, postoji za vaš rad. Vaš optimizam Eh, je dobrodošao. Nikada eh, eh, suradnja nije bila tako uska između država članica. Vi ste pokazali da iza problema ne dvostrukom oporezivanju je još veći problem, a to je geografska distribucija oporezivanja što treba e, napraviti u tehničkom i političkom smislu. Tu će biti velika rasprava i na globalnom i na nivou Unije. Tu se radi o, velikim problemima. Mi smo e, jedna zajednica koja ima jedinstveno tržište, jedinstvenu valutu. valutu. Solidarnost je u središtu europskog projekta. E, neke države kradu poreze e, drugima e, i kradu im kupovnu moć i radna mjesta. Stoga želimo u biti u avangardi napretka, svjetskog napretka. To će biti također i tema na na konferenciji o klimatskim promjenama u Parizu. Hvala Alain Lamassur, hvala svima na sudjelovanju. Kako kažemo, to je pesimizam razum i optimizam volje, dakle dijelimo taj optimizam volje i također nadamo se da ćemo se ponovno vidjeti kada ćemo razmatrati tehnička pitanja. Hvala što ste došli i zahvaljujem svim kolegama.